Meine Damen und Herren, Dame i gospodo, želim otvoriti sastanak. Ima li primjedaba da dnevni red? To nije slučaj. ja nemam ništa za reći samome sebi imali ikakvih problema ili primjedaba na zapisnike, oni koji su ih pročitali. Dobro, onda je i to rješeno. Prelazimo na glasanje. Dakle, financijski instrumenti E, mi smo prošli tjedan završili rad na tome rezultat je tako osrednji imam tu dugačke bilješke ali sam to sažeo time, e, da kažem, osrednji. Dakle, imamo tu jednu zapravo koaliciju između birokracija na nacionalnim razinama sa birokracijom na razini komisije. Tako da mislim da bi trebalo malo politički razmisliti o svemu tome. Mislim da moramo ipak nešto postići s obzirom na horizontalne aspekte i s obzirom na one točke koje su e, bile predmetom e, pregovora. I zato bih htio zahvaliti izvjestitelju na velikom strpljenju pokazanom tijekom ovog dugog razdoblja. E, bez obzira na sve brojne komunikacije, pregovore, na kraju smo uspjeli ugraditi klauzulu o reviziji nakon tri godine pod određenim okolnostima. Naš glavni argument je da ovo nije e, fiksno i da parlament ima i takako što za reći nakon određenog vremena. Mislim da zapravo diplomate nisu u potpunosti shvatile e, puno značenje riječi demokracija ovdje. Na europskom i nacionalnom nivou neko kaže neko kaže da se vanjska politika vodi bolje bez parlamenta koji samo e, remete stvari ali mi smo pokazali da preljevanje starih i novih fondova je nešto što je moguće, odnosno bit će moguće u budućnosti i mislim da smo ostvarili napredak u brojnim područjima, e, pogotovo u odnosu na dodjeljivanje fondova u smislu geografskih i tematskih e, prednosti, prioriteta. Ovo što imamo je, mislim, prihvatljivo. E, delegirani akti su predmetom e, amandmana, ne znam hoće li biti i u vezi toga pregovora. Ali mislim da postoje neke opcije koje su tu izvan delegiranih akata. I sad ću zamoliti pojedinačne izvjestitelje da iznesu svoje komentare. Gospodin Kukan, dvije minute za prvi izvještaj. Nemojte, molim vas, duže. E, govoriti ne trebaju nam detalji. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Ključ e, pregovora u vezi instrumenta za politiku susjedstva bilo je po načelu više za više. Nakon dugih e, diskusija o kriterijima i načinu funkcioniranja ovog mehanizma, e, dogovorili smo se oko dvostrukog mehanizma. Dakle, u prvoj fazi, u prvom dijelu, e, imamo alokacije u odnosu od 20%, a u drugom dijelu dodatne financijske pomoći pod uvjetom da dođe do napretka u izgradnji demokracije podrška će se organizirati putem e, osnovnog krovnog instrumenta. E, što se tiče u 10% općeg proračuna. Također smo obranili uključivanje i rezolucija parlamenta u opći politički okvir. Ovo je vijeće vrlo žučno sporilo, ali smo na kraju branili svoj stav. Uključili smo također građansko e, e, civilno društvo u promatranje, odnosno praćenje trošenje sredstava po prijedlogu parlamenta. Što se tiče demokratsko pravo uvida parlamenta, mi smo uspjeli postići jedan aneks koji sadrži prioritete u smislu alokacija i postotaka po programu. Aneks će se modificirati 2018. godine putem srednjoročnog pregleda, odnosno revizije, kako bi parlament opet dobio e, mogućnost provjere e, prioriteta ovog instrumenta ENI. Dakle, ovo je dobro ovo što je postignuto je svakako dobro, iako u smislu delegiranih akata možda nismo uspjeli postići sve što smo htjeli. Hvala gospodine predsjedniče. Lopez Asturis White. Hvala lijepa. Pogledajmo kako je ovo funkcioniralo u mom slučaju. Instrument za partnerstvo je nešto u vezi čega naravno trebam zahvaliti e, izvjestiteljima u sjeni i kao i predsjednik e, moram zahvaliti službama parlamenta koje su nam pružile veliku pomoć prilikom obavljanja ovog posla. Listabonski ugovor predviđa novo vanjsko djelovanje Europske unije. I s tim u vezi imamo i financijski okvir kako bismo mogli završiti ovu fazu. Naime, ova faza odnosi se na vrlo konkretne financijske instrumente kojima je cilj pokazati e, ulogu Europske unije u svijetu i ostvariti financijsku podršku prilikom razvojan odnosa sa našim strateškim partnerima i naravno da se omogući sposobnost odgovaranja na svjetske i globalne krize. Krize u svijetu danas utječu na sve i mi moramo biti spremni. Ovaj instrument, njemu je cilj pružiti veću pomoć prilikom ostvarenja strategije Europa 2020. Strategije Strategija uključuje naravno zaposlenje, rast, održiv e, razvoj i to je sve uzeto u obzir na raznim nivoima, uključujući e, čitav niz aktera u području energetike, poslovnog svijeta, mobilnosti građana i tako dalje. Naravno, važna je diplomacija i akademska suradnja, jer ovo je i tekako značajan dio ovog instrumenta, budući da e, osnažuje imidž Europske unije u svijetu. Gospođa Andrew Kennan u odboru INTE je radila na međunarodnoj suradnji i ja joj želim na to zahvaliti. U siječnju imat ćemo novi financijski okvir. Ovo je ovo ide kao podrška Europskoj službi za vanjsko djelovanje. I ovdje postoji jedan aneks koji se može modificirati e, i to tijekom čitavog e, razdoblja trajanja ovog instrumenta mi smo tražili veće mogućnost sudjelovanja u programima jer se time jača interinstitucionalni aspekt. Posrijedi instrument koji će promicati vrednote i interese Europske unije i eto za kraj još jednom svima hvala. Dobro jutro, gospodine predsjedniče. Hvala lijepa e, što ste mi dali priliku da kažem nešto o završetku pregovora e, o instrumentu za promociju ljudskih prava i demokracije. To je jedno od područja gdje je vanjska politika Europske unije vrlo uspješna E, jer je to iz stajališta Europske unije vrlo važan instrument koji valja shvatiti kao dopunu drugim instrumentima. Dakle, promicanje demokracije i ljudskih prava e, treba biti e, težište u nekim područjima posljednjih nekoliko godina ta je politika bila vrlo uspješna. Naš, naš cilj nije bio uvesti velike promjene u tom instrumentu, e, nego samo reagirati na izmjene koje su proistekle, na primjer, iz e, arapskog proljeća dakle reagirati na razvoj događaja od 2006. na ovamo, od kad, a 2006. je taj instrument uveden. E, dakle, radi se o zajedničkoj e, direktivi e, gdje je valjalo reflektirati institucionalne promjene. Ono što je bilo važno je takozvana revizija, srednjoročna revizija koja će sljedećem sazivu omogućiti da sudjeluje u oblikovanju ovog instrumenta. Ne želim sada dužiti, predstoji nam glasanje, želim samo reći da smo u pregovorima kako sa vijećem tako i sa komisijom u pogledu e, sadržaja e, se koncentrirali na potrebe e, onih koji vode pokrete za ljudska prava i demokraciju i međutim vrlo brzo smo postigli dogovore i sporazume tako da smo da je i naša europska e, povelja o ljudskim pravima jedan element cijelog, cijelog tog instrumenta. Dakle, prije ožujka 2018. će ovo biti podložno reviziji kod pitanja financiranja nismo postigli dogovor e, s jednim izuzetkom po, prvi put je sada uvedeno financiranje promatranja izbora što ne smije iznositi više od 25% e, ukupnog iznosa tog proračuna e, to je na neformalnoj osnovi do sada već nekoliko godina bilo, e, bilo tako, ali sad smo to i formalizirali. Ono što je značajno je da su se sad sve institucije oko toga e, složile, volumen ukupni 1,3 milijardi eura, dakle se skupa je to sad povećanje tih sredstava za promociju demokracije i ljudskih rada, e, prava. Hvala vam na pažnji. Hvala gospodine Lamstorf, a sada gospođa Lohbiler ima riječ. Hvala. U ime Reinarda Butikofera koji je nažalost bolestan. Ja samo mogu izvijestiti da imamo konačni sporazum o novom instrumentu za financiranje stabilnosti i mira. E, naglasit ću neke glavne značajke, odnosno uspjehe parlamenta e, kod ovog instrumenta. Zajedno smo ojačali sprečavanje sukoba uz financijsku pomoć koja, kojom se pomažu sve relevantne aktivnosti u iznosti od više od 200 milijuna eura. Relevantna područja su e, arapske zemlje, na primjer i arapsko proljeće, gdje je nestabilnost dovela do zanemarivanja civilnog društva. Mi smo dali instrumentu novo ime, uključuje pojam mira, što na bolji način odražava učinak koji želimo postići, odnosno osnažiti izgradnju mira u okviru ovog instrumenta. Njegov cilj je pomoći ne samo vlade i međunarodne organizacije, već i civilno društvo. Civilno društvo će nastaviti e, igrati ključnu ulogu u izgradnji mira, partnerstva za mir i isto tako ulogu u formiranju i praćenju i provođenju aktivnosti. S obzirom na prirodu posla koje se vezuju za e, pitanje mira i stabilnosti, uključili smo i mehanizam za ljudska prava gdje su komisija i služba za vanjsko djelovanje obavezno uspostaviti jedan sustav kojim će se jamčiti e, poštivanje ljudskih prava i kojim će se financijskih podupirati svaki konkretni program i akcija u ovom smislu. Komisija mora e, raportirati parlamentu u vezi provođenja ovog mehanizma. Dijalog s parlamentom se također pojačao, intenzivirao jer sada se s parlamentom razgovara u svim pojedinačnim fazama provedbe e, programa uključujući i u kriznim situacijama. E, isto tako smo omogućili našu angažiranost u praćenju e, dodatnih akcija. I najzad želim zahvaliti u ime gospodina Butikofera i gospođe Pratner na odličnoj suradnji koju smo imali s izvjestiteljima u Sjeni, gospodinom Labstorom, gospodinom Goltjerijem i gospodinom gospođom Bockurt. Hvala. Libor Rouček. Hvala. Predpristupna pomoć. Tijekom godine i po dana intenzivno smo pregovarali i na kraju došli do sveobuhvatnog e, sporazuma za financiranje e, proširenja tijekom idućih sedam godina. Riječ je o velikom novcu, e, više od 11 milijardi eura. Po prvi put parlament sudjeluje u ovom procesu kao su zakonodavac e, s jednakim pravima kao i vijeće. Za vrijeme ovog predsjedništva uspjeli smo identificirati ključne prioritete eh, za Europski parlament, pet do šest, vrlo kratko. Prvo, eh, sveobuhvatni program za politiku proširenja, odnosno identificiranje konkretnih ciljeva. Drugo, prerogativi parlamenta koje smo proširili i očuvali, što je vrlo važno za nas kojima se jača naša politička i pravna uloga u procesu proširenja i općenito se pojačava uloga parlamenta što naravno ima za posljedicu veći demokratski legitimitet cijelog procesa. U ovom kontekstu važno je reći da će se fondovi IPE u ovom smislu e, dodijeliti takozvanim tematskim prioritetima i isto tako predviđena je fleksibilnost ukoliko dođe do promjena. Parlament će također tu imati svoju riječ i pratit će evoluciju procesa proširenja u pristupnim zemljama. Nadalje, što se tiče političkog okvira za predprisutnu pomoć, rezolucije parlamenta će sada morati biti uzete u obzir na sličan način kao i izvješća o napretku koje sastavlja komisija. E, naše odredbe će postati pravno obvezujuće i mislim da je to sve skupa veliki uspjeh za parlament. Treće, e, isto tako su uvedene odredbe koje će omogućiti zemljama da budu nagrađene za e, dobro korištenje predpristupne pomoći. Četvrto, e, opet ponovo bolja uključenost parlamenta koji će moći na vrlo konkretan način mjeriti e, ostvarene rezultate relevantnih zemalja prilikom korištenja predprisutne pomoći. Parlament je ukupno e, gledano uspio zahvaljujući zajedničkoj izjavi koja je priložena tekstu e, osigurati i to da određena predpristupna pomoć ide za pitanja manjina mi smo se dogovarali s vijećem, nismo se slagali sa svim, ali je na kraju formulacija nama prihvatljiva, pogotovo ona u pogledu korisnika, odnosno definicije e, korisnika predpristupne e, pomoći. U svakom slučaju e, politika proširenja se nastavlja i nakon 2014. godine tekst koji imamo dobar je kompromis, dobar rezultat za parlament i hvala eh, gospođi Jenski svim izvjestiteljima u Sjeni koji su mi pomagali, neki kolege ovdje nisu eh, prisutni, odnosno više nisu uključeni u ovaj proces i ja s ovom prilikom želim zahvaliti svima koji su u jednom trenutku bili na ovome angažirani. Hvala lijepa. Sad će odlučivati ko reper Europskog parlamenta jer u tijeku ovih pregovora sam e, naučio kad e, se kaže ko reper kaže ne, onda to znači ne. E, tako da kad sam se ja nisam slagao također sam rekao naš koreper kaže ne i time je slučaj bio riješen. Dakle, kod svakove od ovih točaka imamo samo jedan glas. E, kao prvo, dakle, glasat ćemo elektronički. Najprije ustanovljenje zajedničkih pravila i procedura i tako dalje. Tko je za ovo izvješće? Glasanje je sada zatvoreno. Sa 25 prema 0 e, izvješće je usvojeno. Čestitam izvjestitelju. Sada ćemo glasati o izvješću Lambsdorff. elektroničko glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Sa 44 za i 1 protiv, također čestitke grofu Lamsdorfu. Prelazimo na šest Predpristupna pomoć, izvješće kolege Ručeka, otvaram glasanje. Otvaram glasanje. 47 glasova za, 2 protiv, 0 suzdržanih. Srdačno čestitam. Prelazimo na instrumente za e, politiku susjedstva. Izvješće Kukan, otvoran glasanje. Zatvaram glasanje. 46 za, 1 protiv, usvojen, izvješće usvojeno, čestitam. Potom instrument za partnerstvo, E, izvješće iz Turis White. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 47 za, e, nema protiv i dva suzdržana. Opet dobar rezultat. Srdačno čestitam. Instrument za stabilnost. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 47 za, 2 protiv. Izvješće je usvojeno. Čestitam gospodinu Butikoferu i gospođi Brantna. A sada idemo dalje. Stigli smo do izvješća o Albaniji. Kolega Vuljanić Izvolite, ako imate još, ako želite još nešto reći, izvolite, imate riječ. Hvala, gospodine predsjedniče. U prvom redu htio bih e, se zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni i još nekim drugim ljudima iz parlamenta, e, starijim e, zastupnicima koji su mi pomogli svojim savjetima, sugestijama, kada sam malo e, zapeo, oni su mi pomogli da e, dovršim ovaj, ovo izvješće. E, dakle, želim zahvaliti svima koji su mi pomogli i, i želim zahvaliti na činjenici da o tome glasamo, o ovom izvješću glasamo danas. Ja sam malo požurio to glasanje jer mi je bilo stalo do toga da se na odboru glasa danas, a na plenumu sljedeći tjedan. S jedne strane zbog same zemlje Albanije, mislim da Albanija to zaslužuje, a s druge strane zbog parlamenta, jer mislim da parlament zaslužuje e, šansu da e, svoje stajalište o ovakvom pitanju izrazi prije nego što vijeće donese svoju odluku. E, postigli smo niz kompromisa, mislim da rezolucija e, ide u pravom smjeru, svi amandmani koji su uloženi također idu u istom smjeru, a to je e, zalaganje da se Albaniji da status zemlje kandidatkinje. Ja kao izvjestitelj jesam odbio neke amandmane, ali to je druga stvar. Nadam se iskreno da će ovaj e, ovo izvješće biti usvojeno e, na plenarnom zasjedanju i da će i vijeće biti ovog e, mišljenja. Još jednom želim zahvaliti svima što su mi pomogli E, jer nisam imao nikakvog iskustva, ovo je bilo moje prvo izvješće, ali mislim da smo svi mi skupa uspjeli obaviti prilično dobar posao. Hvala lijepa. Hvala, slažem se s tim, osobito s ovim posljednjim dijelom. E, sada ćemo glasati. Glasamo najprije o amandmanu 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvojeno. E, o sada drugi dio amandmana 34. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Treći dio. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. A sada e, kompromis dva. Gospodine Salafranka, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Moja e, grupa bi htjela predložiti mali dodatak ovom kompromisu, dakle jedan usmeni amandman. Dakle, naglašavam, to je usmeni amandman E, koji je prezentirao predsjednik odbora i to i ja bih htio u ime e, Pučana htio pozdraviti pozitivno, e, pozitivno stajalište opozicije. Gospodine Ručak, izvolite. Ja s tem imam mali problem. Ja nisam protiv toga u sadržanom smislu jer je važno i u Albaniji i u drugim zemljama da vlada i oporba surađuju, to je naša poruka. Ali imam problem sa, e, u proceduralnom smislu da se to sad tu predlaže kao usmeni amandman. To smo mogli e, usvojiti u normalnom normalnom postupku, u normalnoj proceduri i zato je moja grupa protiv. Gospodine Ruček, ovo je bio zajednički usmeni amandman. Izvolite. E, uglavnom sada ćemo glasati protiv, a razmislit ćemo o tome kako ćemo glasati na plenu. Gospodine Salafranka, izvolite. Gospodine predsjedniče, mi znamo da e, četiri člana ovog odbora imaju pravo e, biti protiv ulaganju usmenog amandmana. Kad smo razgovarali o ovome na našem klubu zastupnika, bili smo mišljenja da treba uložiti ovaj usmeni amandman. Ja razumijem da će gospodin Rouček i još njegove, njegove tri kolege biti protiv, međutim e, kada se drugi razumni amandmani e, ulože, mi smo u ovom odboru uvijek imali vrlo jedno otvoreno, otvoren stav prema tome i uvijek smo omogućili svima da ulože usmene amandmane. Nikad tu nismo e, primjenjivali načela koja vrijede za plenarnu u pogledu usmenih amandmana. Gospodine Salafranka, mislim da nije fer da govorite na ovaj način. O tome smo morali raspravljati i na našem klubu zastupnika. Dakle, molim vas za razumijevanje. U ovom trenutku mi ćemo sada glasati e, protiv ovdje na odboru, a e, predlažem da e, poradimo na tome i da nađemo zajedničko rješenje do plenarnog zasjedanja dakle možemo još e, razgovarati o tome. E, dakle i s nama i sa drugim klubovima zastupnika. U svakom slučaju sada nećemo tu voditi dalje raspravu, to je protiv e, pravila poslovnika. U svakom slučaju moram vam reći jednu stvar E, dakle pitanje Albanije je nešto čime se bavimo već dugo vremena i uvijek smo tražili da se oporba e, uključi u e, suradnju i sada je došlo do mirnog prijenosa vladi i vlasti i to i to bi trebalo biti spomenuto na neki način u izvješću. Dakle, po prvi put u zadnjih nekoliko godina imamo situaciju da oporba sudjeluje u radu parlamenta e, na sasvim normalan način na temelju e, izbora. Mislim da to treba biti spomenuto, e, inače bih imao osjećaj da e, bi e, sva odlaganja koja su se do, sada dogodila bila e, samo zato da bi se dočekalo da prava vlast, stranka dođe na vlast. Dakle, imam osjećaj da socijalisti su protiv sada zbog njihovih stranačkih političkih ideja, a ne zbog i da taj, to stalište jednostavno nije konstruktivno. Gospodine predsjedniče, vaš dojam je krivi. Kao što sam rekao, e, kad je riječ o Albaniji, Makedoniji, mi surađujemo i i u buduće ćemo surađivati jer to su zemlje koje moraju uspjeti i mi želimo da one uspiju. E, svejedno i stranke na vlasti i oporba, bez obzira tko je na vlasti. E, bez obzira radilo se o pučanima ili socijalistima ili koje god stranke, stranci sve stranke moraju surađivati i mislim da bi to trebala biti naša linija, naše stajalište ja vam mogu obećati da ćemo se mi uvijek, da će to uvijek biti e, naš stav, ali predlažem da sad nađemo neki kompromis e, do plenarnog zasjedanja da sada jednostavno glasamo dobro, ako je sad ovaj uspjeni amandman odbijen jer socijalisti kažu ne, onda je time stvar riješena. U svakom slučaju sada nastavljamo sa glasanjem. Dakle, ko je za kompromis 2? Ko je protiv? Suzdržan? Usvojeno. Prelazimo na amandman 39. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Kompromis 3. Tko je za? protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 42, ne, on je povučen. Kompromis 4, tko je za? Protiv, suzdržan, usvojeno. Onda prelazimo na kompromis, na e, četrdeset amandman 45, tko je za? Protiv, suzdržan, odbijeno. Provjera elektronički. Zatvaram glasanje. 23 za, 28 protiv, to je odbijeno. Prelazimo na kompromis 5. Ko je za? Protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 47. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 51. E, Tko je za? Protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis šest, Tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis sedam, Tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. E, amandman 58. E, Tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Kompromis 8. Tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. E, amandman 62. Tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 9. Tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 10. Tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 74. Tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Amandman 77. Tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Kompromis 11. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Amandman 78 sa usmenim amandmanom. Tko je za? Protiv? Tko je za? Protiv? Amandman Kukan je usvojen. 64. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Usmeni amandman Cornelison. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Kompromis 12. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Kompromis 13. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Kompromis 14. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Kompromis 15. Tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno? 102. Tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno? Kompromis 16. Tko je za, protiv, suzdržan, 105. Za, protiv, suzdržan, odbijeno. Elektronička provjera. Zatvaram glasanje. Sa 23 za, 80, 28 e, protiv odbijeno. 106 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 107 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 108 tko je za, protiv, suzdržan, provjera elektronički. Zatvaram glasanje. 29 za, 22 protiv. Usvojeno. Amandman 109. Tko je za? Protiv. Suzdržan. Odbijeno. 110. Tko je za? Protiv. Suzdržan. Odbijeno. 112. Tko je za? Protiv suzdržan, usvojeno. Kompromis 17 koji je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 116 u dva dijela, koji je za prvi dio, protiv, suzdržan, odbijeno, tko je za drugi dio, protiv, suzdržan, odbijeno. Kompromis 18, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 119, tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 121 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 122 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Elektronička provjera. 122. usvojeno 28 za 23 protiv kompromis 19 koji je za protiv suzdržan usvojeno amandman 14 koji je za protiv suzdržan usvojeno 15 koji je za protiv suzdržan odbijeno 16 u dva dijela koji za prvi dio su protiv, suzdržan, usvojeno, za drugi dio protiv, suzdržan, usvojeno. 17 koje je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 20 koje je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 21 koje je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 23 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 24 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 25 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 26 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 27 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 28 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 29 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 30 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 31. 31 tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 32 tko je za? Protiv? Odbijeno. 1 tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 2 tko je za? Ne, to otpada. 3 tko je za? protiv suzdržan usvojeno 5 tko je za protiv suzdržan usvojeno 7 tko je za protiv suzdržan usvojeno 8 i 9 tko je za protiv suzdržan usvojeno elektroničko glasanje završno glasanje Zatvaram glasanje. 49 za, 0 protiv, 1 suzdržan. Čestitam izvjestitelju, dobro obavljen posao. Prelazimo na izvješće Kacin. Možemo li početi sa glasanjem, gospodine Kacin, ili imate nešto za reći? Imate riječ, izvolite. Evo, samo želim istaknuti da smo ostvarili doista veliki konsenzus i da doista jednoglasno govorimo o 14 amandmana je dogovoreno bez ikakvih problema i vjerujem da nismo nikad prije bili toliko ujedinjeni kada je riječ o potpori Srbiji i želim vas samo posjetiti na dvije stvari. Premijer Dačić i gospodin Dačić su ovdje opet u Briselu. Mislim da je to 20. sastanak s njima u više od godinu dana i to je povijesno postignuće. Osim toga, lokalni izbori u Kosovu su prošli bez ikakvih incidenata u drugom krugu i jučer novo izabrani gradonačelnici i drugi predstavnici Srbije i Kosova su se prvi puta okupili ovdje na istom mjestu i doista smo imali zanimljivu raspravu s njima. Dakle, smatram da nije riječ samo o potpori, nego također da trebamo odaslati poruku da cijenimo ono što je do sada učinjeno i zbog toga, gospodine predsjedniče, želim vas pozvati također vašu novu vladu da učinite što više možete u prosincu ove godine. Hvala vam lijepa. Hvala. Moja vlada će učiniti ono što i vaša vlada nastoji. Vjerujte mi, svatko se trudi najviše što može. A mislim da nije uvijek samo dobro izdvajati jednu vladu. To je prelako. Onda imamo previše oči uperenih u jednu vladu, a onda ona snosi krivnju za ono što drugi ne žele učiniti, a to nije europski način. Dakle, a osim toga nije upitno da su Njemci zapravo tu na svijetu da vi bili krivi za sve. E, amandman 10 je povučen pa ćemo početi sa kompromisom 1. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvojeno. 18. Tko je za? Protiv, suzdržan, odbijeno. 19. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvojeno. 20. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 2. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 26. Tko je za? Protiv, suzdržan, odbijeno. Kompromis 3. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 37. Tko je za? 37. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvojeno. 38. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvojeno. 39 koje za, protiv, suzdržan, usvojeno. 40 koje za, protiv, suzdržan, usvojeno. 41 koje za, protiv, suzdržan, usvojeno. 42 koje za, protiv, suzdržan, usvojeno. Elektronička provjera. 42. Zatvaram glasanje. 26 za, 22 protiv, dakle usvojeno. Kompromis četiri tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 8, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 13, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 52, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 53 za, protiv, suzdržan, usvojeno, usvojeno, u redu, elektronička provjera ako želite. E, samo je, su pučani glasali protiv, ako su uopće glasali, svi drugi su glasali za, ali u redu, zatvara glasanje. je put e, klub zastupnika ECR nije uopće glasao. Ja molim sve klubova zastupnika da sudjeluju u glasanju. Znam da je to ponekad e, zahtjeva ulaganje velikih napora. Amandman 54 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 55 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 56 za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 14 za, protiv, suzdržan, usvojeno. Charles, je li moguće da netko iz tvog kluba zastupnika redovito sudjeluje u glasanju? Nitko od vas ne diže ruke. Vi možda u mislima sudjelujete, ali fizički ne sudjelujete. E, ovo košta vremena i novca. E, ako moramo stalno prelaziti na elektronički način glasanja. Ja vas molim da sudjelujete u glasanju. Kompromis 5. Ko je za? Protiv suzdržan? Usvojeno. Prelazimo na amandman 64. Tko je za? Protiv suzdržan? Usvojeno. Kompromis 6. Tko je za? Protiv suzdržan? Usvojeno. Amandman 72. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 73. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 74. Za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Vjerujem. Provjerit ćemo elektronički. 74. Zatvaram glasanje. E, Sa 24 za, 22 protiv, e, usvojeno. 75 za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 7. Tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. I tvrdoglavost je metod. Tko je e, za amandman 7? protiv, suzdržan, usvojeno. 85. Tko je za? Protiv? Još jednom. 85. Amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 86. Za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 89. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 90. Tko je za? protiv, suzdržan, usvojeno. 91 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 92 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 93 tko je za, protiv, 93 za, protiv, suzdržan, usvojeno. 94 za, protiv, suzdržan, usvojeno. 95 za, protiv, suzdržan, usvojeno. 96 za, protiv, suzdržan, usvojeno. 99 za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 11, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 9, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 112, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 113 koje je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 10 koje je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 115 koje je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 116 koje je za, protiv, suzdržan. Tko je protiv? Što to znači? 116. Tko je za? protiv, suzdržan, odbijeno. 117 koje je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 122 koje je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 12 koje je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 132 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 133 tko je za, protiv, suzdržan, elektronička provjera. Zatvaram glasanje. 22 za, 25 protiv, odbijeno je. 136 koje je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 134 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 135 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 137 tko je, ne, pardon, 138 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 140 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 142 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 5 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 6 koje za pro, šest koje za protiv suzdržan odbijeno 7 tko je za protiv suzdržan usvojeno 8 tko je za protiv suzdržan usvojeno 1 tko je za protiv suzdržan usvojeno 2 i 3 tko je za protiv suzdržan usvojeno 4 tko je za protiv suzdržan usvojeno. Elektroničko glasanje o izvješću u cjelini. Zatvaram glasanje. Imamo 47 za, 0 protiv, 0 suzdržanih. Usvojeno srdačne čestitke izvjestitelju. Prelazimo na izvješće o Kosovu. Gospođa Lunaček nije ovdje. Koju, koje zamjenjuje? Dakle, da li ćete uzeti riječ? Izvolite. Ne, e, glasamo. Amandman 14 usvojen, 15 za, protiv, suzdržan, usvojeno. 19. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Elektronička provjera. E, opet molim ljude iz kluba ECR da sudjeluju u glasanju. Zatvaram glasanje. 25 za, 20 protiv, dakle usvojeno. Kompromis 1, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 31. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvojeno. 32. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvojeno. 33. Tko je za? Protiv, suzdržan, odbijeno. 34 tko je za, protiv, suzdržan. 34 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 35 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 37 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 38 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 39 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 2 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 50 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 52 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Kompromis 3 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis četiri, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 63 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 63 još jednom tko je za, protiv, ECR, jeste li za ili protiv? Za. U redu, onda je usvojeno. Kompromis 5 za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 73. Tko je za? E, e, glasamo po dijelovima. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Kompromis 7. Tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 70 koji je za, protiv, suzdržan, usvojeno. E, zatvaram glasanje. 25 za, 20 protiv, usvojeno. 74 u dva dijela koje je za prvi dio, koje je protiv, suzdržan. To nije jasno, provjere elektronički. Elektronički glasamo. Usvojeno drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 76 koji je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 78 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 79 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 80 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 81 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 6 koje je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 88 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 89 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 90 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 92 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 94 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 95 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 96 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 97 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 98 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 99 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 101 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 102 tko je za, protiv, provjera elektronički. 102. Zatvaram glasanje. 31 za, 14 protiv, usvojeno. 105 tko je za, protiv suzdržan usvojeno, 106 za, protiv suzdržan usvojeno, 108 tko je za, protiv suzdržan usvojeno, 109 tko je za, protiv suzdržan usvojeno, usmeni amandman 1 tko je za, protiv suzdržan usvojeno, kompromis 8 tko je za protiv suzdržan usvojeno, kompromis 9 tko je za, protiv suzdržan usvojeno, amandman 117 tko je za, protiv suzdržan usvojeno, amandman 118 tko je za, protiv suzdržan usvojeno, amandman 119 tko je za, protiv suzdržan odbijen, pardon usvojeno, koje sa 120 za, protiv, suzdržan, usvojeno. 122 prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 123 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 124 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 125 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno 126 koje je za protiv suzdržan odbijeno 128 koje je za protiv suzdržan usvojeno 129 koje je za, 128 koje je za protiv suzdržan usvojeno 129 koje je za protiv suzdržan usvojeno 130 tko je za protiv, suzdržan, usvojeno. 131 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 132 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 133 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 6. U dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno, drugi dio tko je za, protiv, suzdržan. To je odbijeno. Sedam. Tko je za? Protiv, suzdržan, odbijeno. Osam. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvojeno. Deset. Tko je za? 11 koje je za, protiv, suzdržan, usvojeno, 12 za, protiv, suzdržan, usvojeno, 13 za, protiv, suzdržan, usvojeno. 3 koje je za, protiv, suzdržan, odbijeno, 4 za, protiv, suzdržan, usvojeno, 5 za, protiv, suzdržan, usvojeno, Basescu Preda i Milan Mon. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Elektroničko glasanje o izvješću u cjelini. Zatvaram glasanje. 39 za, 3 protiv, 4 suzdržana. Izvješće je usvojeno. Čestitam. A sada izvješće sa velikim nadama za budućnost. Izvješće Preda o Islandu. Gospodine Preda, želite li još nešto reći? Onda ćemo preći na glasanje. Amandman 3. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 4. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 6. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 7. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 8. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Kompromis 1. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Amandman 1 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 2 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Elektroničko glasanje o izvješću u cijelini. Zatvaram glasanje. 44 za, 0 protiv i 0 suzdržanih. Čestitam izvjestitelju. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je e, izvješće Gomeš. Ana, želiš li nešto reći? Ne. Dakle, glasamo amandman 8 usvojeno 9 koje za protiv suzdržan usvojeno 30 koje za protiv suzdržan usvojeno 10 koje za protiv suzdržan usvojeno 20 koje za protiv suzdržan usvojeno 11 koje za protiv suzdržan usvojeno 31 koje za protiv suzdržan odbijeno 32 tko je za protiv, suzdržan. E, molim ponovimo to. Tko je za? Amandman 32. Tko je protiv? Suzdržan usvojeno. 33. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 12. Tko je za? Protiv, suzdržan, odbijeno. Amandman 13. Tko je za? protiv, suzdržan, usvojeno. 14 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 34 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 35 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 36 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 37 tko je za, protiv, suzdržan, Odbijeno. 15. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 16. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 38. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 39. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 17. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 18. Tko je za? odvojeno glasanje po dijelovima. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 19 otpada. 40 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 1 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 2 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 3 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 21 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 4 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 22 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 5 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 6 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno, 7 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno, 24 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno, 25 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 26 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 27 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 28 tko je za, protiv, sa usmenim amandmanom. Tko je za, protiv, su, tko je protiv? Usvojeno. 29 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Elektroničko glasanje o izvješću u cjelini. Zatvaram glasanje. 31 za, 3 protiv, 8 suzdržanih. Čestitam izvjestiteljici. Prelazimo na izvješće o Bosni i Hercegovini. Moramo sada biti jako brzi zato vas molim da vrlo ukratko samo prezentirate svoje izvješća. 11. prosinca je rok za amandmane. E, danas je u 11.30 na dnevnom redu na rasporedu e, razgovor sa e, predsjednikom parlamenta Albanije zato moramo požuriti. Kolegice Pak, izvolite. Drage kolegice i kolege, zapravo sam e, razmišljala da ponovo predam izvješće koje smo usvojili u svibnju, jer ništa se nije promijenilo. To je upravo problem u Bosni i Hercegovini, ali ne samo zbog ljudi tamo, nego i zbog toga što se moraju nositi sa jednim ustavom za koji nemaju odgo nikakvu odgovornost e, i dakle e, ustav ne odgovara e, potrebama jedne demokratske države i zato se moramo pozabaviti time da e, odluka Suda za ljudska prava Sejdić Finci gdje se radi o tome da se za, ne mogu kandidirati za poziciju predsjednika svi nego samo Srbi, Hrvati i muslimani, to je doista nemoguće u jednom demokratskom ustavu i zato se tu mora e, nešto mijenjati u ustavu koji su im drugi e, nažalost e, nametnuli, ali oni nisu u stanju to promijeniti. To je jedan problem. Drugi problem je ako se taj problem ne ukloni, onda ni sljedeći izbori neće moći biti prihvaćeni. Zato je ovaj tjedan Füle 16 sati sjedio sa predstavnicima Bosne i Hercegovine i razgovarao, ali još uvijek nisu uspjeli postići nikakav rezultat. Daljnje, daljnji problemi se sastoje u tome da gotovo ni u jednom slučaju ne može doći do e, sporazuma, do slaganja između tri etničke skupine zato je situacija na licu mjesta vrlo, vrlo loša e, stvari loše izgledaju kako u pogledu pravosuđa, dakle pravosuđe e, uopće ne može, presude se uopće ne mogu realizirati, ima, postoji velik veliki broj nagomiljanih slučajeva i drugih e, odluka koje e, još ne mogu biti donesene. Postoji još jedan veliki problem, a to je imamo dva entiteta, jedan je Republika Srpska, drugi entitet je e, federacija. Problem federacije također nije njihova odgovornost nego je stvoren u Daytonu odnosno u Washingtonu dakle imamo deset kantona e, ogroman broj možda čak 160 ministara nisam ih uspjela sve prebrojati e, oni jedan drugom podmeću nogu dakle na lokalno, imamo lokalnu razinu potom razinu kantona potom e, vladu koja trenutno nije u stanju funkcionirati e, a iznad e, dakle mi od njih zahtjevamo da e, djeluju u situaciju koja je zapravo nemoguće djelovati a problem je zapravo u tome da e, izmjene tog načina funkcioniranja ne možemo mi učiniti to moraju oni na licu mjesta učiniti jedino što možemo stanoviti je da se tako ne može raditi Dakle, e, nemoguće je imati toliki broj e, ministara, dakle, e, tu ima mnogo posla kako bi se uopće mogao, kako bi uopće sporazum o stabilizaciji i pridruživanju mogao stupiti na snagu. Ovo, ovo izvješće je pretposljednje potom dolazi Kosovo, moramo se pobrinuti za to da ljudi shvate da političari rade u njihovom interesu. E, u Bosni i Hercegovini je vrlo raširena korupcija, mediji, poslovni, poslovna sfera i političari su tu u vrlo nepovoljnoj sprezi i mislim da se tu mora konačno dogoditi promjena, ali mi možemo samo apelirati E, izgovoriti to, ali radi se o tome da se e, stanovništvo zapravo aktivira i zahtjeva to od svojih političara. Nema podrške vodećih političara za reforme koje su neophodne. Potrebne su nam reforme e, radnog prava, potrebe infrastrukture kod politike u području veterinarstva. Već deset godina zahtijevamo da se u tom području konačno nešto učini kako bi poljoprivredni proizvodi E, mogli biti e, izvoženi iz Bosne i Hercegovine, međutim to je još u zraku. Dakle, nedostaje dobre volje e, i nedostaje zapravo svijesti među vodećim političarima. Nisu samo institucije te koje tu sprečavaju, nego i vođe političkih stranaka. Oni tu nemaju samo političke, političku ulogu. Mislim da tu ima jako mnogo posla, od nas se tu e, jako mnogo traži. Mi bi trebali izvršiti utjecaj na političke vođe, ali mi ne možemo izvršiti nijedan drugi utjecaj, nego ih moliti da nešto učine. Mi nemamo instrumente. Imamo jedino instrument IPA, fondove, međutim oni se uopće tamo niti ne e, improvitiraju jer... E, E, to je kompletan nered, kompletan kaos i mislim da je zato vrlo razumno od strane komisije da razmisli da li bi, da se sredstva iz IPA fonda uopće mogu e, dodjeljivati e, jer ne možemo dopustiti da novac završava u džepovima pojedinaca, a ne u projektima. Dakle, cijela situacija je vrlo teška, još imamo dodatni problem koji preostaje iz 90. godina, a to je da imamo mnogo izbjeglica koji se žele vratiti, mnogo mnogi se jesu vratili, ali još ne svi oni koji se žele vratiti i zato uvijek moramo ukazivati na to. Postoji jedno područje na sjeveru Republike Srpske u takozvanoj Posavini, ja to nisam izrečito e, e, e, navela u tekstu, ali to je područje jednostavno napušteno, neiskorišteno, to je poljoprivredno zemljište koje uopće ne može biti korišteno. Prije je to bilo zaleđe vođe za hrvatske proizvođače, međutim e, sada je jednostavno iskorišteno. Dakle, toliko toga treba učiniti. E, neki su čak sagradili nove kuće, ali nemaju ni priključak na struju, ni na vodu, niti ništa drugo. Pa to je nemoguće, neprihvatljivo. <clears throat> ne može se dopustiti da ljudi sagrade kuće, ali da na kraju su isključeni iz društva jer ne mogu apsolutno dobiti nikakve komunalne priključke. Mogu samo tražiti dakle da nešto učinimo u tom području. Ima još nekoliko stvari koje E, nisam spomenula u ovom izvješću. Na primjer, što se tiče e, politike zaštite okoliša, tu također ima pitanja e, gdje treba uložiti veće napore. Inače, jednostavno, mislim da jednostavno moramo nastaviti onako kako smo se i do sad ponašali ja se još uvijek nadam da ću moći reći nešto pozitivno, još uvijek se nadam da će 16 sati koje je Fule proveo sa vođama e, e, političkih stranaka iz, iz Bosne e, i Hercegovine, da će do, dati neki rezultat, da će taj slučaj Finci konačno, Sedić Finci konačno biti priveden kraju E, jer to bi otvorilo vrata za rješavanje drugih problema koje hitno treba rješavati u području obrazovanja, preškolskog odgoja, zaštite žena, e, također zaštite LGBT osoba i tako dalje i tako dalje. Sve u svemu vrlo sam tužna da vam ne mogu prezentirati neko bolje izvješće osim da je proveden popis stanovništva i to donekle dobro, nemam nikakvih drugih pozitivnih vijesti. Ja se nadam da će političari međutim ipak doći do nekog pozitivnog rezultata u pogledu slučaja Sedić-Finci i da ćemo u sljedećoj, idućoj godini barem moći e, postići neke pozitivne korake, barem što se tiče e, ugovora o stabilizaciji i pridruživanju. Hvala lijepa Doris na ovoj vrlo dobroj prezentaciji te slijepe ulice u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina eh, i činjenice da eh, nedostaje volje, dobre volje kod političara. Eh, u ime kluba zastupnika SID kolega Ručak ima riječ. Da, kao što znate, ja ovdje zamijenim gospođu i samo nekoliko riječi njezino ime. Ona pozdravlja izvješće gospođe Pak koje prikazuje nove momente u predpristupnom procesu Bosne i Hercegovine pred parlamentarne izbore u listopadu 2014. godine. Kao što je i sama kolegica Pak rekla, ne možemo zabilježiti neki napredak i to je usred institucionalne arhitekture, nedostatka političke volje nosi da se postignu kompromisi od strane političkog vodstva i također nepoboljšavanja svakodnevnog života i to sve sprječava zemlju da krene dalje na putu prema Europskoj uniji. Osim toga, tu imamo i vrlo rasprostranjenu korupciju, vrlo visoku nezaposlenost e, i to naravno šeti izgledima za bolju budućnost. Dakle, ukratko, Nadamo se plododnosnoj suradnji sa gospođom Pak i nadamo se da ćemo državljanima Bosne i Hercegovine moći pokazati da Europska unija nije odustala od Bosne i Hercegovine i kao što je Doris vrlo jasno e, rekla, zapravo sada je sve na vođama političkih stranaka te zemlje. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine Roček. U ime Alda gospođa Nejc. Hvala. Samo želim nekoliko riječi u ime izvjestitelja u sjeni, odnosno izvjestiteljice u sjeni. Nemam što dodati ovom riječitom uvodu gospođe Pak, koja je, nažalost, u potpuno pravu. Želim samo predložiti da se ovome dodamo jedan poziv budućoj komisiji da Bosna i Hercegovina bude određena kao apsolutni prioritet i da se u to uloži i onoliko energije koliko je uloženo u uzbližavanje Srbije i Kosova, što nije bilo jednostavno i nije bilo uopće samo po sebi razumno, razumljivo. vjerujem da Bez e, takvog angažmana ne možemo očekivati mnogo napretka od ljudi u Bosni i Hercegovine. Naravno, oni moraju biti spremni sudjelovati u takvom procesu ako se isti započne. Evo, mislim da je to jedan e, dodatni moment koji možemo unijeti u izvješće. Hvala, gospođa Hvala vam lijepa. E, hvala također izvjestiteljici Pak. Da, mislim da se svi slažemo s njome da razočarava to što se jedva išto dogodilo u posljednjih nekoliko godina, ne samo tijekom protekle godine. Mislim da bismo trebali dodatno naglasiti da provedba odluke Sedić Finci jest važna ali također da je potrebna i sveobuhvatnija reforma Ustava kako bi Bosna i Hercegovina bila funkcionirajuća država. To je samo početak. Čini se vrlo često da nema nikakvih rezultata, da nisu postignuti nikakvi uspjesi, da mi stalno snizujemo naša očekivanja kako bismo barem mogli izvijestiti o nekakvom napretku, a i u tome ne uspijevamo. E, htjela bih e, da izvješće bude kritičnije o međunarodnoj zajednici i mislim da je od ključne važnosti da se prida veći prioritet e, odnosima sa Bosnom i Hercegovinom i da tu trebamo nastupiti jednoglasno zajedno sa svim ostalim zemljama u međunarodnoj zajednici. Također mislim da bi trebalo kritizirati i također više stavove Republike Srpske. Mislim da bi to bilo prikladno u ovom izvješću. Mi ćemo podnijeti amandmane i sigurna sam da e, će to biti dobro, ali također i vrlo strogo izvješće. Hvala gospođo Kornelisen. Gospodine Netanog, želite li nešto reći? Onda gospodin Vuljanić u ime Goja. Hvala gospodine predsjedavajući i želim zahvaliti izvjestiteljici na dobrim uvidima u situaciju u Bosni. Ako itko razumije ovu regiju, onda je to gospođa Pak. Bosna i Hercegovina je zapravo u srcu Europe. Ona ima dobre perspektive, mnogo potencijala, no u ovom trenutku sve stoji. Ti ljudi znaju kako živjeti zajedno, oni su to naučili kroz stoljeća, tu su tri vjere, dvije, tri ili četiri nacije ili naroda, oni žive zajedno i nazivaju se rajom. To zapravo znači običan narod. Oni koji ne znaju kako živjeti zajedno su bosanski političari. Sporazum iz Daytona je bio izvrsno sredstvo za zaostavljanje rata i to je i postigao. Međutim, to nije mehanizam na temelju kojega možete usrediti jednu zemlju. Ne možete usrediti jednu zemlju na temelju jednog e, mirovnog sporazuma. To nije moguće i očito je da to nije izvedivo u Bosni i Hercegovini. Ne smijemo odustati od Bosne sada se prisjećamo, neću reći obilježavamo početak eh, Prvog svjetskog rata koji je započet upravo u Sarajevu. I Europa je zapravo zadužena za Bosnu i hercegovini u ovom trenutku. Problem je u tome što tamošnji političari nisu naučeni na kompromise oni stvaraju svoje kompromise oružjem. Tako da nisu naučili kako da čine to na miran način, a moraju to e, naučiti, a naš zadatak je da ih prisilimo na to. Zapravo politički pritisak e, nije baš lijepi i izraz zvuči previše demokratski, ali trebalo bi ga ipak primijeniti i trebalo bi ga povezati sa sredstvima koja isplaćujemo Bosni i Hercegovini. Tamo ne postoji funkcionalna država. Tamo su lokalni šerifi i poglavice pojedinih plemena. I to treba prestati ako želimo da Bosna krene dalje na putu ka bilo kakvoj europskoj integraciji. Mislim da bi ovo izvješće trebalo izvršiti još veći pritisak na bosanske političare i također na institucije Europske unije koje se trebaju međusobno uskladiti i primijeniti taj potrebni pritisak. Hvala vam lijepa, gospodin Poselit. Hvala lijepa. E, najprije pitanje je bilo da li se od e, posljednjeg izvješća nešto pozitivno dogodilo. Ja bih rekao je, dogodilo se nešto pozitivno. Naime, Hrvatska je u međuvremenu postala članica Europske unije. Dakle, sada Europska unija graniči sa Bosnom i Hercegovinom. To stvara neke probleme, to već znamo u Neumu i E, još neke druge probleme što se tiče državljanstva i tako dalje, a s druge strane to je e, jedna šansa za suradnju između Europske unije i neposrednog susjedstva. Dakle, e, postoji mogućnost da se da regije koje su uz naše granice procvatu. Mislim da je to vrlo važno da Bosna i Hercegovina E, graniči sada sa Europskom unijom i to sad moramo e, iskoristiti. Što se tiče ustava, potpuno se slažem sa Doris Pak i zahvalan sam je što je to tako jasno formulirala mi smo tim ljudima, dakle ne mi, nego Sjedinje američke države, e, su nametnule taj ustav, rat je završen, to je tada bilo dobro, međutim e, taj ustav više ne funkcionira i sada im kažemo da, im, da oni samostalno moraju promijeniti taj ustav koji smo im nametnuli. E, dakle, ne smijemo ih ostaviti same u ovom procesu, E, moramo se angažirati i to na primjer kod mladih e, to je dijelom su on, je mladost otišla, ali tamo dijelom postoji mlada generacija koju moramo pojačati e, i, i također pomoći nove generaciji političara da stasa. S druge strane, E, ta zemlja se može obnoviti samo od ozdola prema gore. Dakle, političko obrazovanje mladih ljudi, e, podrška mladim ljudima i e, komunalnoj, lokalnim tijelima samouprave. Mislim da su to područja gdje možemo učiniti nešto. Hvala lijepa, gospođo, gospodine poslut. Da li još netko želi nešto reći? Da, hvala vam lijepa. Povjerenik File je doista često isticao da Europska unija i komisija žele pomoći Bosni i Hercegovini da se pomakne od Daytona i krene prema Europskoj uniji i zapravo provedba odluke Sedić Finci je prvi korak na tom putu i otvaranju puta Bosni i Hercegovine da prijeđe taj most i mi ćemo ih ispratiti preko toga mosta na putu prema Europskoj uniji. Dakle, to je naša zadaća i to je naš prioritet. On sigurno ne bi proveo 16 sati bez spavanja ovog ponedjeljka da njemu to doista nije prioritet. I mm, kao što je on samo rekao, Dakle, i njegovi suradnici dalje razgovaraju sa predstavnicima Bosne i Hercegovine na rješavanju predmeta Sedić Finci u Pragu je sve već bilo na i postigli smo sporazum o dijelovima e, odluke, e, naročito sa Narodnim domom, e, domom naroda, ali još nije ništa sigurno dogovoreno, dakle pregovori su u tijeku. Mi nastojimo pomoći političkim vođama, no ako se ne provede ova odluka, uvijek još imamo prijelazni sporazum i nadali smo se nakon Praga da će doći do toga i zatražili smo od vijeća da donose, donese tu odluku koja, bi, koja je trebala stupiti na snagu prvog veljače, no još uvijek e, čekamo konačnu odluku po pitanju Sejdić Finci i to je naše nastojanje. Dakle, ako se ne postigne taj sporazum, doći će do zastoja, to je bio motiv našeg izvješća i ono je doista strogo i kritično, no moramo priznati da su državljani pokazali svoj interes i da sada vrše pritisak na političke vođe kako oni ne bi unišili njihove perspektive približavanju Europi. Evo, to je važno naročito ako pomislimo na skore izbore. Dakle, prvi, 5. E, svibnja je datum kada će se unijeti u službeni list Bosne i Hercegovine izmjene Ustava i također izvorno zakona, tako da e, sada je taj rok na snazi i budući da je postupak vrlo složen tamo, vrijeme brzo istječe, tako da ćemo trebati postići do kraja godine taj sporazum kako bi se pokrenuo zakonodavni postupak i kako bi njihovo zakonodavstvo bilo u skladu sa europskim standardima. Kao što je izvjestiteljica rekla i e, Vijeće Europe i Europsko vijeće su jasno rekli da ovo podriva e, kredibilitet e, buduće e, tijela koja će biti izabrana u budućnosti. Dakle, ako se to ne postigne. Hvala lijepa, Doris. Biću vrlo kratka. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u raspravi. Želim podvući, gospođa Cornelise mislim da više nije tu moramo se pobrinuti da ljudi e, shvate da mi njihove probleme ozbiljno shvaćamo. E, mislim da više vođa kao što su šefovi države vlada moraju otići tamo. Ja imam dojam da tamo ljudi vjeruju da su napušteni. Dakle, tamo je e, gospodin Insko koji bi zapravo trebao biti suvišan u jednoj demokratskoj državi, ali kad netko dođe, neko poznato lice iz Europske unije E, ja bih na primjer rekla kad bi kancelarka Merkel e, otišla tamo u Bosnu i Hercegovinu i održala govor kao što je govorila u Beogradu, onda bi neko možda primijetio da e, postoji interes s naše strane i možda bi to dovelo do toga da se počnu drugčije ponašati. Mislim da trebamo tražiti od naših vlada da iskoriste priliku da otputuju u Bosnu i Hercegovinu i tamo na licu mjesta pozovu, na, e, pozovu političare na djelovanje. Ja ću osobno učiniti upravo to, inače zahvaljujem na svima koji su u raspravi, na svim prijedlozima i e, e, nadam se da ćemo tu postići neke korake u buduće. Hvala lijepa, rok za unošenje E, ulaganja amandmana je 11. prosinca u 17 sati. Time e, završavamo s ovom točkom dnevnog reda, prelazimo na sljedeću, a to je Saudijska Aribeja i odnosi sa Europskom unijom i uloga u, na Srednjem istoku i Sjevernoj Africi. E, riječ dajem izvjestiteljici gospođi Komeš. Hvala vam. Želim eh, skrenuti pozornost eh, kolega na činjenicu da je ovo prvo izvješće koje je parlament izradio o Saudijskoj Arabiji, koliko znam. Ja sam posjetila Saudijsku Arabiju prije otprilike tri tjedna kako bih eh, prikupila informacije i gospodin Marčin iz našeg tajništva je bio moj pratnji kao i neki naši suradnici iz kluba gospodin Marmatov. I Imali smo vrlo zanimljiv e, posjet, e, kontaktirali smo sa visokim predstavnicima i predstavnicima građanskog e, društva i uz pomoć naravno saudijskih vlasti na kojem na kojim zahvaljujem i također uz e, pomoć e, Europskog veleposlanstva e, i također njihovih predstavnika koji raspolažu velikim znanjem o Saudijskoj Arabiji. Imala sam tu sreću da me pratila jedna gospođa koja je jedna od novih e, predstavnika u Šuri, savjetodavnom vijeću. Tamo su nedavno imeno, e, je nedavno imenovano 30 žena, a ovo je bio prvi put da je jednoj ženi iz Šure povjerena ta uloga da prati jednu stranu delegaciju i to je doista bio zanimljiv uvid i također prikupljanje vrijednih informacija o tome što se događa u zemlji. Dakle, to je zemlja koja je za nas važna, važna je za naše gospodarske i trgovinske odnose, za nas kao Europsku uniju, a Također je to zemlja partner u regiji. Naravno, imamo još nekih nedoumica ili možda strahova u vezi s time kako se to ostvaruje u, u regiji i u drugim dijelovima svijeta, zato jer kao što znate riječ je o zemlji koja nije demokracija, nego je apsolutna nasljedna monarhija i Vijeće Šura nije izabrani parlament, ima samo savjetodavne ovlasti ako može biti utjecajno u toj zemlji sloboda ispovijesti, iako vlada tvrdi da je sloboda vjeroispovijesti zajamčena svima, zato jer e, svatko je može prakticirati privatno, no činjenica je da je ne može nitko prakticirati javno, osim ako se ne radi o islamu. A to je na lokalnoj razini opravdano činjenicom da je Saudijska Arabija e, čuvar e, ili recimo e, zemlja gdje je nastao islam i također je zemlja čuvarica glavnih vjerskih mjesta islama. No, ja smatram da to nije prigodna izlika i da to nije u skladu sa obvezama koje je Saudijska Arabija preuzela kada je ratificirala međunarodno pravne instrumente zaštite ljudskih prava. I vidjeli smo da postoje mnoge proturječnosti zbog toga što je ta zemlja zemlja u kojoj se prakticira oblik e, vrlo konzervativnog islama gdje je vehabizam vrlo utjecajan a istovremeno hm, mnogi ljudi, uključujući također i predstavnike vlasti i također kraljevske obitelji, smatraju da tako ekstremno tumačenje islama priječava razvoj zemlje. I to mi je rečeno u sastancima sa ministrima i također članovima kraljevske obitelji. Dakle, tamo postoji ta napetost i ona je vrlo očita u činjenici da žene, kada je riječ o ženama 50. i 60. godina prošlog stoljeća, dakle mm, tamo je postojala velika rasprava pod utjecajem Amerikanaca, dakle donesena je odluka tada da e, žene mogu pohađati e, obrazovne ustanove, e, što su osporavali konzervativci, ali to je ostvareno i zahvaljujući tome sada postoji da se dojmljiv e, broj žena koje su visoko kvalificirane, koje se bore za svoja prava u vrlo teškim uvjetima. E, zato imamo te tih 30 sposobnih žena u šuri, na različitim položajima u vladi, a pregovaraju također i o njihovom položaju u Saudijskoj Arabiji i dolazi do sukoba. Mi smo posjetili jedno sveučilište, Princess Nora, koje je e, nevjerojatno ima vlastitu željezničku liniju također e, nudi i brojne mogućnosti obrazovanja za žene, ali to je dosta nepovezano. Žene se moraju boriti za to i doista su pametne, pametne postupaju e, recimo borile su se za pravo pristupa radnim mjestima u maloprodaji. Recimo, tražili su da mogu prodavati donje rublje, jer kako je moguće da muškarci prodaju donje rublje ženjama? Dakle, one su zauzele vrlo čvrst stav i zapravo su iznijele te segregacijske argumente i uspjele su se ubaciti u te područje maloprodaje, a šire se i na druga područja. U Saudijskoj Arabiji imamo 160 tisuća osoba sa visokim obrazovanjem e, koja studiraju također i na visokim učilištima u SAD-u. Više od 60% njih su žene, e, isti postotak studenta na sveučilištima u Saudijskoj Arabiji jesu žene i to sada ostvaruje promjene. Čuli smo također o raspravi o pravu žena da voze, da polože vozački ispit. Susreli smo se sa ministrom pravosuđa koji je rekao da je za to da žene smiju voziti, ali s druge strane to nije moguće ostvariti zato jer se one ipak bore, no nitko ne može položiti vozački ispit od njih. Također, što je važnije, postoji e, sustav muškog starateljstva koji je prisutan stoljećima, dakle žena mora imati nekog e, staratelja koji je muškarac, koji je e, njezin muž, brat, ali to može biti i sin, što je ponožavajuće i također narušava temeljne slobode žena. I to su mi istaknule brojne žene što uključuje također i članice kraljevske obitelji. A s druge strane, našla sam jednu ženu na političkom položaju koja je rekla da to je kao recimo pojas u automobilu, sigurnosni pojas za vašu zaštitu. Naravno to ne predstavlja mišljenje većina koje sam, e, većine žena koje sam susrela, a također niti recimo to tako prosvjetljenih muškaraca. Istovremeno, neke od e, nazadnijih aspekata kada je riječ o temeljnim i ljudskim pravima su mi objasnili ljudi kao da se radi o njihovim tradicijama i vrijednostima. Ja sam rekla da, ali ja ne vidim te tradicije i vrijednosti u Mercedesima koji se voze autoputevima, to više nisu deve. Dakle, ta proturječnost je vrlo prisutna i doista mi se dojmili ljudi iz civilnog društva. Naravno, problemi žena su također e, i preuzeti u predsjednicima civilnog društva. Tu imamo probleme i e, manjina, imamo problem sa šeitskom manjinom i također sa useljenicima, radnicima. E, također je tamo pokrenuta velika kampanja protiv ilegalnih radnika imigranata, a to je e, zemlja gdje među 28 milijuna stanovnika je 9 milijuna stranaca. Naravno, ne borave se i tamo ilegalno, no ipak postoji vrlo razumljiv e, problem sigurnosti koji je još prisutniji tamo nego u Europi, zato jer, e, jer se boje infiltracije različitih e, organizacija, ali ta kampanja protiv ilegalne imigracije se borala za solidarizaciju, zato jer je to zemlja koju, koje su brojni mladi ljudi kojima su potrebna radna mjesta i naravno što ljudi stječu više kvalifikacije i ostvaruju više standarde također traže i sudjelovanje u društvu i trebaju im tako i odgovarajući poslovi, a takva radna mjesta često zauzimaju stranci. Dakle, taj problem solidarizacije jest da se nastoje dati ta radna mjesta Saudicima, ali problem je što um, zapravo um, Mm, visoko kvalificirani saudici ne mogu preuzeti skromna radna mjesta, recimo zbrinjavanje otpada i slično što obično rade ilegalni imigranti. Oni su uglavnom iz Etiopije i iz drugih zemalja. Recimo uzmemo primjer Etiopljana imamo 80 tisuća etiopijskih e, imigranata koji se vraćaju e, e, koji putu za 12 dnevnih letova i to je ogromno opterećenje za tu zemlju. Dakle, doista prisutno i došlo je do ozbiljnih incidenata. Naravno, saudijska vlada je optužila imigrante što su snažno odreagirali i došlo je do gubitka triju života. Dakle, to su bili vrlo ozbiljni incidenti. E, strateški gledano, mi smo tamo bili u zanimljivom trenutku kada je došlo do preočenja o e, sporazumu sa Iranom i naravno to je dovelo do velike nesigurnosti i straha u Saudijskoj Arabiji zato jer postoji veliki spor i rivalitet e, u toj regiji između Saudijske Arabije i Irana nije riječ tu samo o vjerskim pitanjima, o vjerskim razlikama o, između vehabitskog islama i sunitskog i šiitskog islama u Iranu. To također je povezano sa upletanjem Irana u poslove Saudijske Arabije 70. godina. To je dovelo do velikog animoziteta. Kada sam putovala u Saudijsku Arabiju, čitala sam članke e, o mm, stavima članova kraljevske obitelji koji su govorili da ako dođe do tog sporazuma da će se osjećati izanima od zapada, naročito Amerikanaca, nekoliko tjedana prije Saudijska Arabija je odbila mjesto u Vijeću sigurnosti UN na koje je izabrana, a to je bila vrlo emotivna reakcija zato jer se zapravo mase e, savile odabir, a nakon nekoliko sati dobili su uputu da se povuku nakon e, vrlo intenzivne kampanje koja je provođena godinama da budu izabrani, a time su htjeli pokazati nezadovoljstvo tem, eh, tom navodnom izdajom od strane Amerikanaca koji su stavili naglasak na nove odnose sa Iranom, ali također i sa eh, povezanošću sa Sirijom, zato jer Saudijska Arabija se uključila u mm, potporu koaliciji protiv Asada eh, sa i dobrim i lošim implikacijama, zato jer naravno Saudici su odradili izvrstan posao u smislu nadzora nad financijskim i transakcijama, tako da e, one ne mogu više podupirati Al-Kaidu i njima slične, a znamo da su oni mm, upleteni u 11. rujna događaje toga dana i također e, svrha al qaide je ponovna uspostava kalifata ili kako god se to nazivalo u Saudijskoj Arabiji i oni zapravo ne mogu kontrolirati privatne dobrotvorne organizacije i ono što privatni građani rade sa svojim novcem i kome ga oni doznačuju. Postoji vrlo dojmljiv program rehabilitacije eh, zatvorenika iz Guantanama koji je vrlo skup i doista dojmljiv no zapravo dopire do ograničenog broja ljudi bez obzira na to koliko domilji bio. Dakle, postoje te proturječnosti. U Siriji vidimo da postoji natjecanje i to je Saudicima teško objasniti. Dakle, to natjecanje između Saudijske Arabije i Katara sa vrlo negativnim posljedicama kada je riječ o potpori terorističkim skupinama koje sada se šire u Siriji. Dakle, to sa vijećem sigurnosti je sigurno povezano sa osjećajem izdaje zbog toga što je predsjednik Obama odlučio da ne poduzme nikakvu nikakvo vojno djelovanje protiv e, Asadovog režima. Dakle, kao posljedica svega toga, tog razočaranja, došlo je Pročitali smo mm, također članke mm, članova kraljevske obitelji u kojima je mm, rečeno pa dobro sada imamo tada, sad taj sporazum sa Iranom mogli bismo recimo sudružiti u nuklearnom smislu sa Pakistanom zato jer smo oplatili njihov nuklearni program. U međuvremenu sam zaprimila vrlo zanimljiv komentar iz veleposlanstva Saudijske Arabije, zapravo mm, skraćenu verziju izvješća i možemo ga naravno proširiti amandmanima i uskladiti ga sa događajima, no veleposlanik Saudijske Arabije je zanimljivo naglasio u svojem komentaru da e, tu događanja oko nuklearnog sporazuma sa Iranom, e, ali to je bilo vrlo iznijansirano. E, također sam pokušala isticati kod Ministarstva vanjskih poslova, bili oni bili spremni ući u takve odnose sa Iranom, jer sam prije toga posjetila Iran i osjetila sam da postoji takav interes, što nije isključeno. Dakle, Sve ostalo bi iziskivalo previše vremena koje nemamo. No, želim skrenuti vašu pozornost ili zapravo Pozivam vas da uvažite da ćemo produžiti rok za podnošenje amandmana, neće to više biti 10 i dakle glasovat ćemo krajem siječnja, tako da bih zatražila da se produži rok do 6.1. kako bi kolege mogli razmotriti izvješće i također razmotriti komentare iz veloposlanstva Saudijske Arabije i da se podnesu amandmane koji će obogatiti ovo izvješće. I posljednja napomena. Ovo izvješće se ne bavi samo Saudijskom Arabijom, nego i njezivnom ulogom u Sjevernoj Africi i u zemljama Arapskog proljeća. Naravno, tu postoje proturječni elementi i ja sam u Saudijskoj Arabiji rekla pa u Libiji veliki mufti je pozvao na fatvu protiv žena koje voze koristit će s argumentom da je to loše za njihovu zdjelicu i to su iskoristili također i vjerski predstavnici u Saudijskoj Arabiji, ali svi zapravo su mi u Saudijskoj Arabiji rekli da se te osobe ne smatraju utjecajnima u njihovoj zemlji. No, to je zanimljivo vidjeti, dakle, taj čovjek koji nije omiljen u Saudijskoj Arabiji se iskorištava od strane onih e, koji su najkonzervativniji, koji zastupaju najkonzervativniji islam kako bi onda oni širili vrlo ružne glasine u zemljama poput e, Libije. Dakle, nije riječ samo o pitanju mogućnosti žena da voze, nego i o tome da žene trebaju pokrivati svoje lica i tako dalje. Možda to nije službena politika Saudijske Arabije, ali to je svakako povezano sa vrlo ružnim glasinama u Saudijskoj Arabiji koje na vrlo ružan način opet dopiru do zemalja koje su u našem neposrednom susjedstvu. Hvala vam. Hvala, gospođo Gomeš. Sada Predajem riječ gospođi Janaku ime Europske pučke stranke. Hvala. Gospodine predsjedavajući, želim čestitati gospođi Gomeš na razrađenom izvješću. Situacija je jasna. Kada postoji jedan režim vjerskog fundamentalizma, koji također provode najznačajniji vođe, naravno, ta manjina koristi onda sve prednosti života na zapadu i to čini kada putuje na zapad. No, zapravo, kvaliteta života većine u tim zemljama je vrlo niska. Recimo, prosječni prihodi u odnosu na um, globalne prihode te zemlje su zapravo vrlo mali. Znamo da mnogi odlaze u Saudijsku Arabiju kako bi tamo radili, ali žive u vrlo nesigurnim uvjetima i ne samo tamo, nego i u Arapskim Emiratima. Možda ste čuli da je se prije dogodilo, dvije godine nešto dogodilo u Brislu, odnosno posjetila se, nas je princesa Saudijske Arabije i osjela je u hotelu Tonsa 20 ropkinja. I to je odjeknulo ne samo u tom hotelu, nego i u cijelom gradu. I gospođa je to učinila također kada je posjetila Floridu u SAD-u. Dakle, oni se ponašaju na taj način i naspram e, čitavog svijeta i to je za svaku osudu. Da, možemo očekivati da će doći do nekog laganog napretka i da će svakih deset godina davati jednu vozačku dozvolu jednoj ženi. Postoje žene koje imaju završen studij prava, ali kako se mogu pravno obraniti kada vidimo da je je došlo do osuda na teret tih žena i također da su uvedeni također izmjene dopune zakona koje predstavljaju veliku štetu za građane. Recimo, prisjećam se prošle godine da je jedna državljanka Lanke osuđena na smrt jer je osuđena zbog e, smrti svog djeteta, novorođenčeta. Nismo je mogli nikako zaštititi ni spasiti. Dakle, ona je sa konačnom presudom e, osuđena na smrt. Naravno, Mm, to je sve u suprotnosti sa svima onima što unosimo u naša izvješća kada je riječ o zaštiti ljudskih prava. Također smo zatražili da se u međunarodne sporazume unese odredba o zaštiti ljudskih prava. No sad se pitam tko misli da će poslušati Europsku uniju po bilo kojem pitanju. Dakle, Ovaj režim smatra žene e, gotovo ravne životinjama. I zbog toga te zemlje u tom stanju zato jer sav novac je u rukama te elite. Dakle, što možemo reći da naravno veleposlanici su tražili susret s nama, dolazi do sporova, oni tvrde da je to čisto vjersko pitanje, no ako je vjera politički sustav, onda kakve sugovornike Europa može imati u takvom režimu? Dakle, čini mi se da ćemo imati ovdje izvješće koje će biti vrlo pažljivo formulirano. Mislim da ćemo završiti s time. No, nitko ne smatra da će ovaj dokument na neki način pridonijeti izmjeni tog sustava i režima u Saudijskoj Arabiji. to sigurno neće dovesti do isključenja islama iz državnog ustroja. Kako možemo postići provedbu ljudskih prava? Pa, Saudijska Arabija je tako ustrojena zato jer je to u njezinom interesu. Što Europa treba učiniti? Zatvoriti vrata pred svima njima? Njih ima u golemom broju, tu ima toliko tih zemalja, a utjecaj koji vrše zemlje poput Saudijske Arabije u Africi je vrlo neugodan. Sjećam se kada sam e, išla u školu, nisu nas učili o gospodarskim djelatnostima, industrijskim djelatnostima u zemljama Afrike. Možda možemo postaviti također da je to također bio neki način e, idolatrije jednog vjerskog sustava. Sada znamo da tamo postoje terorističke skupine i zločinačke organizacije, ali tko ih plaća? Svi znamo koji je odgovor na to pitanje. znamo da ove zemlje ne predaju tolike važnosti energetskom pitanju kada je Europa se budila e, užasno razmišljajući o onome što će odlučiti OPEC u Beču. No sada moramo izraziti svo naše negodovanje zbog takve situacije zato jer je očito da Saudijska Arabija nastoji utjecati na sve zemlje na koje može utjecati. I očito je da Europska unija nema veliki utjecaj tamo i znamo kako su oni reagirali na e, naše komentare. Mm, SAD, dakle, još nitko nije shvatio kako to da SAD toliko povoljno promatra arapsko a Vidjeli smo kako je to završilo. Dakle, situacija je vrlo nezgodna. I također ide na štetu ljudski kapital. Dakle, trebamo vršiti pritisak na te zemlje kako bi shvatile našu poruku da trebaju poduzeti konkretne mjere kako bi pokazale da doista žele poštivati ljudsko biće. Te i ti ljudi zapravo kroz eh, šerijatsko pravo tumače Kuran kako žele. Da, mm, nekom može reći da, osuđujem na smrt ili ne, oslobodit ćemo te. Ili ako nije riječ o smrtnoj presudi, onda se režu ruke. I to sve ovisi o tumačenju jednog teksta i od toga se doista ježi, to je zastrašujuće. Ja mm, razumijem gospodarske interese Europske unije i vidim zašto bi Saudijska Arabija trebala biti stup stabilnosti, no ipak sumnjam u to. Dakle, dopustimo kolegici Gomez eh, da završi svoj posao i nastojimo dakle, doći do jednog osrednjeg eh, izvješća koje će biti vrlo umjereno kako ne bismo uznemirili te zemlje i kako one ne bi zauzele negativan stav prema nama. To mi se čini doista slijepom ulicom te zemlje na taj način postupaju samo iz gospodarskih interesa i ja ne mogu prihvatiti takvu situaciju. Hvala, molim vas. Hvala, molim vas da se pridržavate zadanog vremena. Gospođa izvolite. Dragi kolege, za početak želim čestitati Ani na njezinom pristupu i volji da se prihvati teme koja je vrlo složena i osjetljiva. To nije lako Tome nije lako pristupiti kao što smo upravo čuli iz onoga što je rekla kolegica Đanaku. Problem koji se postavlja je sljedeći. Kakvu vrstu odnosa možemo razviti sa zemljama poput Saudijske Arabije, s obzirom na unutarnju situaciju u toj zemlji. I koji je najbolji način da ih se potakne takve zemlje na promjenu? Jer jasno je da se mnogo toga promijenilo, koliko god je riječ o ograničenom e, broju situacija ipak je do promjene došlo. Ali e, bez obzira na ono što su rekli prethodni govornici, trenutačna situacija možda može biti neodrživa. Zato jer e, ćete uvijek naći ljude koji su radikalniji od vas. Tako da ako se ne nađu načini da se na neki način injektira više demokracije i transparentnosti u društva kakva su ona u zemljama Zaljeva i Saudijske Arabije, postoji rizik da se društvo još više radikalizira i da budemo svjedoci radikalnijih oblika terorizma nego što je to slučaj danas Ponavljam, uvijek postoje radikalniji od vas. Uvijek postoje oni e, koji e, smatraju da e, se smije dopustiti još manje slobode, da se mogu nametnuti još veće granice i tako dalje. Ana je svakako imala takvo iskustvo. Ja sam također vodila prije neke misije u Saudijsku Arabiju i uvijek sam insistirala na mogućnosti razgovora sa ženama, ženama iz poslovnog sektora i ženama iz političkog života. Imala sam prilike susresti se sa fantastičnim osobama, e, sa ženama koje žele da se Saudijska Arabija razvija u pravom smjeru budimo otvoreni i pošteni nama i Sjedinjenim državama će još dugo trebati nafta koja se proizvodi u tom dijelu svijeta. E, prema tome, prekinuti odnose zbog situacije s ljudskim pravima nije mogućnost koja nam je na raspolaganju, tu treba biti otvoren. Čak nisam ni sigurna e, da bi to bilo dobro za šire odnose u svijetu. Točno je da su muslimanske islamske inicijative koje se financiraju saudijskih izbora da se šire i da dobijaju na utjecaju u Africi, to je točno. Riječ je o razvoju događaja koji ja osobito ne pozdravljam, kao i vjerojatno većina nas. Ali onda se valja zapitati zašto im mi dajemo tolike mogućnosti da ovakvu vrstu akcija razvijaju i dalje. U svakom slučaju nadam se uspješnoj suradnji s Anom Nadam se da ćemo moći osvrnuti se na sve ove razloge za zabrinutost, da nećemo Saudijsku e, Arabiju e, od nje napraviti karikaturu i biti naivni u vezi s te zemlje. Hvala gospođo Nejc. Sljedeća kolegica, molit ću samo e, da govornici imaju na umu da je na dnevnom redu još jedna vrlo zanimljiva tema prije no što završimo sastanak, pa vas molim da budete što je moguće kraći. Dakle, kolegica Lohbiler. Hvala. I ja se zahvaljujem Ani na dobrom izvješću. Naše preporuke u smislu amandmana uglavnom se odnose na ljudska prava. imamo periodični sustav pregleda koji se obavlja u Ženevi. E, svjesni smo dobrih e, razvoja događaja, e, reformi, provedbe reformi i izostanka istih. Vi ste se referirali na brojne probleme u vezi s ljudskim pravima u vašem izvješću. Ja imam samo neke male amandmane na način na koji se oni opisuju mislim da treba biti precizni kada tražite ukidanje smrtne kazne. U tom smislu mi ćemo uložiti amandman kojim se traži dodatno osnaživanje pravosudnog sustava i kazneno pravnih sankcija općenito. Nadalje, stavak koji se odnosi na rad aktivista koji se bore za ljudska prava i na nevladine organizacije s tim u vezi i u odnosu na to ćemo uložiti amandmane jer mislim da je potrebno da konačno dobiju dozvole za svoj rad na koji imaju potpuno pravo. Također ćemo predložiti amandmane e, koji se odnose na nešto što je iskrslo prilikom moje posjeta prije dva tjedna ondje, a to je da se omogući lakše organiziranje ovih posjeta u budućnosti, uključujući i praćanje sudskih postupaka, što je sve i tekako relevantno za aktiviste koji se bore za ljudska prava i za političke disidente. Nadalje, spomenuli ste situaciju e, sezonskih radnika tu ćemo također predložiti neke amandmane. U srpnju su započele velike reforme kojima je cilj zapravo ukidanje dosadašnjeg sustava i poboljšanje između odnosa poslodavaca i zaposlenih, pa ćemo i na tu temu nešto podnijeti u smislu amandmana. Vi ste zatim govorili o svim negativnim posljedicama ovog sustava muškog starateljstva i kako treba poticati e, obrazovnu politiku, uključujući i visoko obrazovnu politiku e, za žene. E, također mislim da ne samo što treba priznati vijeće Šura, mislim da moramo inzistirati na češćim redovitim vezama s parlamentom i dodali smo u tom smislu važnost interakcije društvenih veza društvenih mreža, interneta, dakle sve to što je dosta važno za slobodu izražavanja. Osim toga imamo također neke amandmane koji se ne odnose samo na ljudska prava. Mi naime smatramo da se treba ohrabriti E, vlada Saudijske Arabije u odnosu na njihovu politiku prema Iranu i nuklearnu politiku. Hvala gospodine Tanok. Hvala. Ovo područje je osjetljivo. Ovo izvješće se odnosi na jednu kompleksnu temu. E, neki članovi zelene stranke bi htjele da se da podrška Iranu, a mislim da moramo biti svjesni potrebe da jednake kriterije svi zajedno primjenjujemo e, na ovo područje i geopolitiku s tim u vezi. Nije riječ samo o ljudskim pravima. Meni je vrlo jasno da Saudijska Arabija ima vrlo represivni društveni sustav, pogotovo u odnosu na prava žena, prava nemuslimana, e, ali ovo je izvješće u nadložnosti našeg odbora, odbora za vanjske poslove, pa ga u tom kontekstu moramo i promatrati. Kraljevstvo Saudijske Arabije je naš e, saveznik već neko vrijeme u odnosu na e, ekspanziju e, Rusije u tom dijelu svijeta u odnosu na nuklearnu politiku i Saudijska Arabija je vrlo dobro pozdravljena u Ženevi, na konferenciji u Ženevi o Iranu i e, nuklearnom problemu s tim u vezi. E, Džihad u Siriji i podrška Saudijske Arabije džihadističkim skupinama u Siriji. E, da li naša kolegica Ana Gomeš ima ikakve dokaze, konkretne dokaze o tome da se doista pruža konkretna e, podrška? Naime, e, Kraljevstvo Saudijske Arabije poriče e, da pruža podršku ekstremističkim e, skupinama, ali ja imam neke e, drugčije podatke. Izgleda da se neki novci daju van okvira, van vladinih okvira. To se može usporediti sa situacijom u vezi s Bin Ladenom u prošlosti. E, i stavom kakav je kraljevska obitelj e, imala u to doba. Naime, i kraljevstvo Saudijske Arabije je bilo žrtvom nekih terorističkih napada. Situacija je zbunjujuća. Ja se slažem da su ove salafističke grupe e, veze sa Boko Haramom, Al-Shababom, Al-Kaidom, svim ovim ekstremističkim skupinama koje operiraju u Africi, da su one predmet brojnih spekulacija, ali e, da li znamo točno da li je doista došlo do financiranja džamije, na primjer u Etiopiji od strane vehabističkog establishmenta. E, isto tako veze na Balkanu, relevantnim skupinama u Makedoniji, pojave nacionalizma te vrste i s tim u vezi i tako dalje. Dakle, sve je složeno vrlo. u paragrafima 16 i 19 govori na engleskom originalu eh, zero sum eh, pristupu, odnosno E, načelu s tim u vezi. Nisam točno sigurna što ona misli pod tim. E, ja sam zato da se jezik formulacije donekle ublaže i s tim u vezi će ECR uložiti neke amandmane kad se kaže da je kraljevstvo uložilo, odnosno ostvarilo izvjestan napredak e, obrazovanje žena i tako dalje. Ja bih htio dakle, da mi Ana malo objasni tu zero sum logiku bolje kako bismo se mogli u amandmanima na to osvrnuti. Hvala lijepa gospodine Tanog, A sada riječ ima veleposlanik Saudijske Arabije koji će nam se ovdje obratiti. Ja bi i vas, ekscelencijo, molio da se držite vremena od pet minuta. E, hvala vama e, i hvala gospođi Gomez i drugim zastupnicima na njihovom doprinosu. Posjet, nedavni posjet Saudijskoj Arabiji bio je vrlo uspješan, bit ću kratak, znam da nema dovoljno vremena i da na kraju krajeva nije na meni, ja nisam ovdje u tom svojstvu, da bi mogao govoriti cijenjenim zastupnicima Europskog parlamenta što je to što bi oni trebali činiti. Ali dozvolite nekoliko činjenica za informaciju svi u vas. Ja sam ovdje kako bi se pobrinuo da moja vlada, vlada Saudijske Arabije, dokaže koliko ozbiljno svača rad Europskog parlamenta. Mi želimo surađivati i želimo biti sigurni i jamčiti da će odnosi sa arapskom Saudijskom Arabijom biti i dobiti zasluženo i jednako mjesto kao i odnosi s drugim zemljama. Gospođa Ana Gomeš htio bi da nam vjeruje kad tvrdimo da mi nismo u srednjem vijeku, da nemamo srednjevjekovne e, zakone i formulacije koje idu u tom smjeru, takav jezik e, nije ne bi bio nešto što pozdravljamo. Saudijska Arabija je do sada bila i od sada će nastaviti biti važan partner Europskoj uniji u ostvarivanju mira, stabilnosti i prosperiteta svih njezinih saveznika. Ja ne moram reći ništa više o ulozi Saudijske Arabije na temu energetike, trgovine, jer posljednjih 20 godina evropske tvrtke sklapaju ugovore u Saudijskoj Arabiji u vrijednosti od više 800 trilijuna dolara svih ovih godina. Mi kao zemlja gledamo optimistično u budućnost, znamo da je budućnost u rukama naše mladosti. Svjesni smo koliko je obrazovanje ispravna formula za razvoj i upravo to je na dijelu. Prije 55 godina niti jedna žena službeno nije pohađala školu. Danas je skoro 5,5 milijuna studenata, od kojih je 52% žena. Imamo 30 sveučilišta, gotovo 600 tisuća studenata na sveučilištima, 55% žena, 160 tisuća naših studenata studira vani i više od 35% njih su žene. Imamo ih među pravnicima, e, doktorima znanosti. E, u pogledu starateljstva, muškog starateljstva, e, ja bih volio kad bi mogao dobiti priliku da vam nešto konkretno jasno o tome kažem, možda izvan ovog e, foruma. U svakom slučaju zadržat ću se na tome da vam kažem da se dosta promjena dogodilo u međuvremenu. Eto, to bi bilo sve. Hvala i vama, veleposlaniče. Vrijeme nam ističe. E, pa samo kratko još Ana, a onda prelazimo na zadnju točku dnevnog reda. Hvala na svim doprinosima ovoj diskusiji i hvala veleposlaniku. Meni će biti drago nastaviti razgovor i diskusije na ovu temu. Ja doista vjerujem da većom interakcijom, međusobnim djelovanjem možemo postići više i doista vjerujem da je to jedna od naših zadaća kao Europskog parlamenta, da se angažiramo, da imamo aktivne odnose sa e, Saudijskom Arabijom i njezinim stanovnicima. E, ni ja se ne slažem, svačam naime kolika je težina riječi srednje vijekovno, ali isto tako moramo biti jasni kada e, govorimo o međunarodnim obavezama. Ekonomska težina Saudijske Arabije, e, ekonomski odnos je nešto što zaslužuje svakako važno mjesto, e, ali vremena vremena i mjesta, e, odnosno prostora ima malo, ali u nastavku ovog procesa mi ćemo elaborirati i ovaj aspekt našeg um, odnosa. Hvala lijepa, amadmani 12 prosinca. Ne, oprostite, ja sam tražila da se rok produži do 6. siječnja. Jer glasamo na kraju siječnja, odnosno početkom veljače, prema tome treba ima biti dovoljno vremena. Dobro, o tome ćemo kasnije jer za sada to nije ušlo u ove naše dokumente. Sa tajništvom ću provjeriti mogućnost da to bude šest siječnja. E, sada sljedeća točka dnevnog reda je regionalna uloga Pakistana i politički odnosi s Europskom unijom. Riječ ima izvjestelj gospodin Zala. Hvala lijepa. Nemamo baš puno vremena, pa ću biti kratak. Pakistan je možda tako nam se čini daleko od Europske unije, ali Pakistan igra važnu ulogu u e, svojoj regiji i važan je i na globalnoj razini u dva područja, kao prvo u borbi, u globalnoj borbi protiv terorizma i u borbi za očuvanje mira u regiji. Naravno, važne su uloge Pakistana sa Indijom koje su prilično komplicirane, Eh, ali eh, Pakistan igra i važnu ulogu u Afganistanu nakon povlačenja eh, kontingenta NATO snaga. Sve su to preduvjeti koji naglašavaju važnost Pakistana i Evropska unija mora uzeti u obzir tu geopolitičku važnost Pakistana u toj regiji. Nadalje, e, što se tiče razvoja Pakistana i nacionalnih pitanja, to je situacija donekle slična situaciji u Saudijskoj Arabiji. pojednostavljeno rečeno, tu se radi o zapravo prilično feudalnim odnosima unutar zemlje u Pakistanu, međutim imamo demokratski izabranu vladu i prvi demokratski prijenos vlasti e, se dogodio u Pakistanu i Evropska unija mora vrlo jasno pozdraviti demokratske tendence e, u, u Pakistanu i potpomoći njihovo jačanje u Pakistanu postoje velika područja gdje međutim e, vlast, službena vlast zapravo nema e, situaciju pod svojom kontrolom, dakle tu nije situacija onakva kako mi klasično e, shvaćamo organizaciju vlasti u zemlji, to su dakle plemenska područja gdje vlada praktički nema e, vlast. E, zato mislim da je na nama da podržimo legitimnu demokratski izabranu vlast u Pakistanu. Radi se o tome da da s jedne strane se treba riješiti probleme s talibanima na pakistanskom teritoriju, ali to su vrlo komplicirani problemi i pregovori su vrlo komplicirani jer vrlo je važno da se nastavi sa mirovnim procesima, ali istovremeno se radi o tome da je to jedan demokratski put e, gdje i pravila e, se moraju poštivati i demokratska pravila ponašanja. Dakle, s jedne strane moramo e, podržavati razgovore sa talibanima, a s druge strane ne smijemo izdati svoje demokratske principe. To je dakle jedna dilema u kojoj se nalazimo. I predposljednja stvar je strateški problem. Dakle, s jedne strane imamo suradnju sa Sjedinjenim državama, E, a važno je da surađujemo sa Sjedinjenim američkim državama. Istovremeno, međutim, Europska unija mora imati vlastitu samostalnu politiku, vanjsku politiku kao realan partner Sjedinjenih država u toj regiji. I posljednje što sam htio reći, u ovom izvješću smo također e, se morali nositi sa problemom takozvanog strateškog partnerstva. Taj pojam je nov i vrlo e, jasno definiran za Europsku uniju. Dakle, kako bismo ga mogli primijeniti kao realan instrument. Realistično gledano, taj pojam strateškog partnerstva je zapravo nešto nerealno kad je riječ o Pakistanu i moramo zapravo naći nove riječi, novi pojam za to. Hvala gospodine Zala. Prije no što dođe predsjednik parlamenta Albanije, riječ ima sljedeći kolega. Želim zahvaliti kolegi Zali na ovom izvješću. E, dijelim njegova mišljenja i slažem se s njegovom analizom. Smatram također da je važno da mi u Europskoj uniji imamo bilateralne odnose sa ovom zemljom i da joj damo važnost koja joj pripada. Radi se o 80 milijuna stanovništva koji su u teškom položaju kad se ima u vidu recimo da imaju nuklearno oružje, da e, su u kompliciranim odnosima s Indijom, Afganistanom i tako dalje Dakle, mi se trebamo fokusirati na dvije tri stvari što se tiče e, suradnje na razvoju trebali bismo se koncentrirati na područje obrazovanja to je vrlo važno kako bi tamo mladi ljudi mogli dobiti solidno obrazovanje i kako ne bi završili u medresama i sličnim vjerskim školama koje ih ne pripremaju za život u 21. stoljeću E, nadalje trebali bismo zemlji pružiti gospodarsku pomoć e, sljedeći tjedan će se to nadam se potvrditi, mislim da je to važno za stvaranje radnih mjesta tamo, a kao treće radi se o poticanju demokracije, mislim da smo tu na dobrom putu, ne samo e, pomoću promatranja izbora, nego smo i 2008. ali i sada imali zapravo programe praćenja gdje smo vrlo intenzivno radili na jačanju demokratskih institucija. U tom smislu je možda ova formulacija točke 13 izvješća e, ne baš jako korektna jer po mom mišljenju mi to zapravo vrlo eksplicitno već radimo. Tu se e, na engleskom kaže da e, ta demokratska tranzicija pruža mogućnost Europskoj da se eksplicitnije angažira na tim bilateralnim odnosima. E, mislim da to već radimo, a inače drugih primjedaba nemam i želim se zahvaliti izvjestitelju na ovom izvješću. Hvala lijepa. Stigao nam je predsjednik Albanskog parlamenta, dakle samo još na minutu, izvolite. želim nešto... Hvala, ja sam bila jako zadovoljna mojom e, posjetom i tam u Pakistanu ja ću uložiti neke amandmane na izvješće gospodina Zale. To je upravo zemlja koja je dobar primjer za ono što smo e, razgovarali, o čemu smo razgovarali malo prije. Pokazuje zapravo da ono što dolazi kao utjecaj iz Saudijske Arabije ima i velikih posljedica u ovu e, zemlju, ne samo u vjerskom smislu, već i u financijskom. Vi ste spomenuli novci koji idu na izgradnju medresa. Ja sam se vratila uvjerena da GS plus ukoliko se doista veže za pitanje ljudskih prava je nešto što može e, doprinijeti, donijeti, proizvesti kvalitetnu razliku. E, ali važna, važna faza je implementacija. Mislim da isto tako moramo u tekst uključiti nešto, neku referencu na bespilotne letjelice jer znamo koliko je to osjetljiva tema u Pakistanu, a tiče se i vjerodostojnosti nas kao Zapada. Mislim da je strašno e, to što Amerika i dalje nastavlja s korištenjem bespilotnih letjelica u Pakistanu. E, jezik također treba malo postrožiti, e, diskriminacija nad ženama, djeca, diskriminacija drugih vjerskih skupina, kršćana, zatim i šita u odnosu na sunite. E, malo tko se danas sjeća da je Ali Džina, otac nacije, bio šit. Eto dobro, to je za sada sve, neću više ništa reći, ali u ovom smislu će ići moji amandmani, dakle u smislu formulacije, preformulacije. Hvala lijepa, još gospođa Nejce za kraj. Hvala. Mislim da bi mogli također spomenuti prirodne nepogode i katastrofe koje su se dogodile u Pakistanu, poplave, potrese i tako dalje, jer su žrtve na stotine tisuća ljudi, zatim važnost institucija u tom smislu, važnost trgovine i najzad, ali to je malo, šire, malo šira tema, ali svejedno ću je spomenuti, mislim da bismo se trebali zapitati E, može li ovaj odnos biti jednostrani? E, možemo li mi stalno biti ti koji nešto tražimo i očekujemo, a na kraju nudimo vrlo malo ili nimalo? Hvala gospođo Nejce, 8. siječnja je rok za podnošenje amandmana u 12 sati i s tim zaključujemo ovu točku dnevnog reda i prelazimo na sljedeću. our next uh, Sljedeća točka na dnevnom redu je razmjena mišljenja sa gospodinom Ilirom Mehtom, uh, predsjednikom parlamenta Albanije i razgovarat ćemo o situaciji u zemlji poslije izbora i njezinoj europskoj perspektivi. Želim ispričati našeg predsjednika, gospodina Broka, koji je morao prisustvovati konferenciji predsjednika u parlamentu tako da ćemo bez njega nastaviti sa razmjenom mišljenja. Doista mi je drago što mogu pozdraviti ovdje gospodina Metu u odboru za vanjske poslove. I molim vas da uzmete riječ i s nama podijelite svoje, svoje mišljenje o situaciji u Albaniji i o budućnosti Albanije. Hvala vam lijepa. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, dame i gospodo, dragi prijatelji, Doista mi je čast biti ovdje u Afetu u ovom važnom trenutku za Albaniju i za njezine težnje ka europskim integracijama. Iznad svega dozvolite mi da zahvalim Europskom parlamentu na čvrstoj potpori koju nam je pružio tijekom godina i što i dalje čini. Činjenica da je danas Safet usvojio izvješće o Albaniji dokazuje posebnu pažnju koju posvećujete našoj zemlji i regiji Zapadnog Balkana i na tome smo zahvalni. Također želim zahvaliti Europskoj komisiji na vrlo realističnom izvješću o napretku i također na preporuci da se Albaniji dodijeli status kandidata. Vjerujem da je sada Albanija zakoračila u pozitivnu fazu u europskim integracijama, što je također razvidno i iz političkih napredaka u posljednjih nekoliko mjeseci. Na vrhuncu vrlo polemične političke kampanje nakon više godina mjeseci uspjeli smo iznaći kompromis oko tri važna zakonodavna akta sukladno preporukama Europske komisije, tako da je također mogućnost dodjele kandidatskog statusa omogućila nam da udovoljimo i kriterijima. Također napomene Europskog parlamenta su pravedne i to je dobro došao pozitivan razvoj prijelaz vlasti se odigrao na demokratski i europski način i to označava poseban trenutak u našoj povijesti, budući da je i od kako je osnovan novi parlament, e, imamo i povoljnju političku klimu u, nego u posljednjim godinama. Treba pohvaliti sve sudionike i također to potvrđuje i snagu proširenja Europske unije koja djeluje pozitivno. U parlamentu sada sudjeluju sve političke strane, oporba igra važnu ulogu u radu naših plenarnih sjednica, parlamentarnih povjerenstava i također je dobro zastupljena o našim stalnim e, izaslanstvima u inozemstvu. Nova oporba vodi jednaki broj povjerenstava i zadržava isti broj, odnosno isto razmjer zastupnika u našim izaslancima u inozemstvu, što je to, čak i više nego što je to bio slučaj sa prethodnom odborbom. Od kako smo preuzeli vodstvo u rujnu, naš parlament je nastojao e, osigurati e, snažniju političku suradnju unutar parlamenta nego što je to bio slučaj u prošlosti i mogu sa zadovoljstvom reći da smo u posljednja tri mjeseca doživjeli bolju raspravu između oporbe i većine. Proces europskih integracija i mjere koje su poduzete u tom smislu su glavne teme o kojima smo raspravljali ovog mjeseca. Imali smo više saslušanja i rasprava koje je organiziralo povjerenstvo za europske integracije sa glavnim ministrima koji su za to zaduženi. Albanski parlament sada dobro funkcionira uz pomoć novog poslovnika koji je usvojen konsenzusom prošlog svibnja i to je zadovoljilo jedan od tri preostala uvjeta Europske komisije. Ja vjerujem da se svi ovdje slažemo da Albanija treba održiv i e, konstruktivan politički dijalog kako bi nastavila europske reforme, a smatram osobno da to također zahtjeva i inkluzivan duh dijaloga koji će također dati i dodatan prostor oporbi kako bi izrazila svoje stajalište i kako bi pridonijela demokratskom radu parlamenta. Suradnja između većine i oporbe je očita i opipljiva. Prije mjesec dana smo jednoglasno izabrali e, šefa Ustavnog suda i to pokazuje dobru volju i razinu suradnje između glavnih političkih snaga u parlamentu i suradnju sa e, predsjednikom koji je također i e, na čelu Visokog e, savjeta za pravosuđe. Također u našem parlamentu smo e, nedavno primili Savez žena za mir i prošlog tjedna na inicijativu oporbe albanski parlament je jednoglasno usvojio rezoluciju o europskim integracijama tražeći od vlade i drugih tijela da pojačaju svoje napore u zadovoljavanju glavnih preporuka komisije također tražeći od zemalja članica Europske unije da e, potvrde status kandidata Albanije. Nedavno, nakon e, razgovora sa predstavnicima civilnog društva, parlament je jednoglasno izglasao rezoluciju o zaštiti i ostvarenju prava djece u Albaniji i to je bio rezultat rada dvaju povjerenstava i također višestranačke suradnje, savjetovanja sa civilnim društvom i međunarodnim partnerima koji rade na području ljudskih prava. Drago mi je što mogu reći da tijekom tog zasjedanja parlamenta naš rad nikad nije bio ometan zbog političkih sukoba. Mi smo naporno radili u tom duhu i također osigurali da se u našem radu ravnamo uvažavanjem sviju strana. Također želimo nastaviti ovaj politički dijalog kako bismo mogli dalje provoditi napore na pravosudnoj reformi i također administrativnoj i teritorijalnoj reformi. Dakle, kompromis i uključivost će biti u središtu naših napora i također moje grada kao predsjednika parlamenta. Nakon izvješća napretku komisije, parlament je odmah počeo na izradi akcijskog plana koji nastoji e, riješiti sve, e, sva otvorena pitanja na pravovremeni način i to se odnosi na uključivost, transparentnost i učinkovitost našeg rada. Kao što vjerojatno također znate, započeli smo nove odnose suradnje sa javnim pravobraniteljem i također smo objavili izvješća i preporuke koje izrađuje to važno tijelo i o njima će se raspraviti i uvažit će ih se pri izradi različitih zakonodavnih akata. Između raznih drugih e, socijalnih pitanja, Ured pravobranitelja je podigao svijest o pravima romske populacije, što je korak napred e, kada je riječ o zaštiti ljudskih prava i kao posljedica toga Ministarstvo za e, socijalnu skrb i mlade je uvažilo preporuke kako bi se riješilo također i problem pružanja krova nad glavom e, Romima i također kako bi se pružilo e, gospodarsku pomoć i također veći pristup e, zdravstvu i obrazovanju. Suradnjom sa neovisnim institucijama i također sa civilnim društvom ćemo uspjeti ojačati ulogu nadzornog tijela što nam pripisuje Ustav kao parlamentu i također ćemo uvrstati proces izrade i usvajanja zakonodavstva što će osigurati i veća, e, veću zaštitu ljudska prava i socijalnu koheziju. Također surađujemo sa različitim e, dionicima i sa međunarodnim partnerima kako bi naš parlament pridonio i jačanju demokratske odgovornosti naših institucija. Također, uloga parlamenta u tome je ključno. 29.10. zajedničko parlamentarno povjerenstvo između Europe i Albanije je e, zaključilo radove sa čitavim nizom važnih preporuka i želimo zahvaliti našim prijateljima iz Europskog parlamenta koji su došli u Tiranu i radili na e, zajedničkom kompromisu o tim preporukama. Također u Tirani je započeti novi dijalog na visokoj razini između premijera i europske delegacije kako bi se osiguralo učinkovitost kratkoročnih mjera i opipljive rezultate i kako ne bismo izgubili iz potrebu da riješimo pet prioriteta koje su navedene u izvješću o napretku komisije. Također želim vas e, uvjeriti da vlada Albanije se doista zalaže na provedbi reformi i također na izvršenju ovih preporuka kako bi uvjerila zemlje članice da Albanija ozbiljno nastoji napredovati na svom europskom putu. Iskreno rečeno ne možemo ostvariti čuda u tri mjeseca, ali u tom kratkom vremenu ipak je, pokazao, e, je pokazan značajan napredak u osiguranju pravne države i također i u borbi protiv e, korupcije. Također postavili smo nacionalnog koordinatora za borbu protiv korupcije koji je razradio svoju strategiju i također novi paket je sada na e, razmatranju parlamenta i on postrožuje mjere u slučajevima korupcije, naročito kada je riječ o zapljeni imovine, što u prošlosti nije bio slučaj. Također, želimo poduzeti sve korake uz pomoć Europske unije i zemalja članica. Osim toga, ministar pravosuđa je poduzeo e, stegovne mjere protiv sudaca koji obstruiraju rad e, pravosudnih tijela. Osim toga, vlada je pojačala svoje djelovanje protiv e, protiv nelegalne gradnje i također ministar unutarnjih poslova je pokrenuo mjere kako bi e, promaknuo suradnju između e, policijskih i pravosudnih tijela u suzbijanju kriminaliteta. Također statistike pokazuju veliku e, učinkovitost nadležnih tijela, naročito državne policije. Osim toga, danas ovog tjedna očekujemo odobrenje za da će se uskoro sporazum sa Europolom potpisati u sljedećih nekoliko dana i to će pojačiti koordinaciju rada naših e, tijela sa europskim sugovornicima u suzbijanju prekograničnog kriminaliteta i organiziranog kriminaliteta. Kao što ste i sami priznali, u našoj regiji mi i dalje želimo ojačati naš konstruktivan pristup e, susjedima, susjednim zemljama, a naročito prema Albancima koji žive u drugim zemljama, zato jer mi vjerujemo u mirnu, stabilnu i naprednu regiju za dobrobit naših državljana i naših naroda. Ne smatramo da je dodjela statusa kandidata kao kraj, da je kraj europskog procesa integracija Albanije, nego to je zapravo samo sljedeći korak, sljedeća faza u našem napretku ka e, europskim standardima u političkom i društvenom životu i to smatramo kamenim koji otvara novo poglavlje dužnosti i odgovornosti za nas. Također, još je sljedeće važno, bez obzira na odluku vijeća u prosincu, Odlučni smo nastaviti sa reformama koje smo poduzeli, zato jer znamo i predobro da te reforme ne postoje samo radi Europe, nego su tu da bi pojačali dobrobit naših državljana, a osim toga dodjela statusa kandidata će nas potaknuti da i dalje ustrajemo u našim naporima. Hvala vam na ovoj mogućnosti da podijelim s vama svoje savove i također su na raspolaganju za sva pitanja i napomene. Hvala gospodine Meta. Na ovom izvješću o vašim političkim osvorenjima u vašoj zemlji u proteklih nekoliko mjeseci i sada želim otvoriti raspravu i razmjenu mišljenja sa e, kolegama. Dakle, prvi ima riječ gospodin Kukan koji je također predsjedao delegacijom u Albaniji. Hvala gospodine predsjedavajući i gospodine predsjedniče, dobrodošli. Lijepo vas je vidjeti za promjenu ovdje u Briselu, u Europskom parlamentu. Održali se lijepi govor i teško mi je pronaći nešto čemu bih prigovorio. Doista ste iznijeli sve prave političke poruke. i želim vas e, ohrabriti da nastavite krošiti putem e, koji ste zacrtali u svojim uvodnim napomenama. Svi prisutni cijene novo pozitivno političko okruženje u vašoj zemlji, počeo od e, izbora i također od činjenice da je prethodna vlada prihvatila poraz i također e, činjenice da je došlo do takvog prijenosa vlasti i također da su poduzeti prvi koraci kako bi parlament mogao normalno raditi, što nije bio uvijek slučaj s Albanijom, kao što svi znamo. Bilo bi pogrešno reći tko je više pridonio ovoj pozitivnoj situaciji. Nećemo sada pojedinačno izdvajati te snage, no svejedno trebamo biti još e, i uvjereni, trebamo dobiti čvrste dokaze da je to doista novi put i to je nešto što treba ojačati i uzgajati. Slažem se sama kada kažete da ne možete ostvariti čuda u nekoliko mjeseci, niti bi bilo realistično to tražiti od vas, no ipak u određenom trenutku trebate pokazati da postoji trend koji je ukorijenjen i da se na tome nastoji raditi dalje. Također, ja bih također e, htio pokazati da taj trend postoji. Ovdje, ovdje u rukama imam rezoluciju parlamenta Albanije koja ima vaš potpis od 27.11. i to je doista lijep e, govor, dakle tu imamo sve mjere koje su potrebne za europske integracije koje su temeljito razrađene i ukazali ste na sve što je potrebno poduzeti kako bi se krenulo dalje u europskim integracijama. Ne znam raspolažem li pravim informacijama, ali koliko razumijem radilo se o rezoluciji koja je usvojena o sudjelovanje i stranaka na vlasti i oporbe i da je oporba također odigrala konstruktivnu ulogu u postupku usvajanja ove rezolucije. To je još jedan dokaz da stvari se mijenjaju i napreduju. Hvala Bogu. Kada vam kažemo da nam trebate donositi stalno nove dokaze, to je zato što vam svi pružaju priliku, možda ne svi zastupnici koji su ovdje u parlamentu bi se složili sa mnom kad kažem da vam vjerujem, da vam želim dati priliku, nisam previše optimističan, ali znam da vi osobno možete odigrati veliku ulogu u europskim integracijama, to ste učinili u prošlosti i nas, pozivam vas da to nastavite činiti u budućnosti. Međutim, e, među nama ipak ima onih koji će reći da imamo previše tražitelja azila iz Albanije. I to je bila istina na početku kada je uveden e, bezvizni režim, bili ste sadvršeni, a sada više to nije toliko dobro. Dakle, oni će pokušati iskoristiti sve sitnice i sve negativnosti kako bi stekli glasove prije europskih e, izbora. Ovo je sada posebno razdoblje, a trebate biti svjesni toga i ne smijete tim ljudima dati nikakav e, prostor, ne smijete im dati nikakvu priliku. Evo, to je moj apel vama. Hvala, Eduarda, na ovom e, pozitivnom e, govoru Albaniji, a sljedeći je na redu gospodin Buljanić, izvjestitelj Albanije. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Gospodine predsjedniče parlamenta, vrlo mi je drago što vas danas vidim ovdje, osobito na današnji dan kada su se dogodile neke e, sretne stvari. Dakle, rezolucija o Albaniji je vrlo pozitivno orijentirana, danas je gotovo jednoglasno usvojena na odboru AFET uz samo jedan suzdržani glas. E, sljedeći tjedan e, rezolucija će, o rezoluciji će se glasati na plenarnom zasjedanju. Mi smo na tome inzistirali iz vrlo jednostavnog razloga što želimo jasno izraziti stajalište parlamenta o ovom pitanju prije onih koji će donijeti konačnu odluku, a to je vijeće, u ovom slučaju jer ono ima zadnju riječ. Ono što će se dogoditi na vijeću, tko zna što će to biti, diplomacija e, će tu igrati neku ulogu, možemo samo nagađati, ali ja vjerujem da će poruka koju je odaslo Europski parlament doći, doseći e, Europsko vijeće u korist vaše zemlje, ali ne samo poruka parlamenta. Ja mislim da svi koji su zainteresirani vide novi, e, novu atmosferu u Albaniji, novi način razmišljanja i važnost riječi kompromis. Kad smo se prvi put susreli, govorili smo o konsenzus ja sam ponavljao konsenzus je pra, eh, pogrešna riječ E, osobito u takozvanim socijalnim e, socijalističkim državama previše se e, inzistiralo na konsenzusima, ali kompromis je prava riječ vi ste očito na dobrom putu odnosno uspijevate u tome imate i podršku oporbe u parlamentu i to svi jako cijene doista naravno postoje još mnogi problemi koje treba riješiti, odnosno razlozi za zabrinutost, korupcija, organizirani kriminal, siromaštvo, e, organizacija e, uprave i tako dalje ali nemam uopće nikakvu sumnju u to da će Albanija uspjeti riješiti te probleme na, u relativno, e, relativno kratkom vremenskom periodu, naglašavam riječ relativno, znam da se ne može e, te stvari istresti iz rukava, ali činjenica je da se jedno čudo doista dogodilo. E, na ulicama Tirane dogodili su se demonstracije protiv E, primanja kemijskog oružja iz Sirije i vlada je e, poslušala narod. Ja to smatram e, čudom jer je to doista novi način razmišljanja. Zemlja je dakle učinila dosta, mi smo pokušali pomoći koliko god smo mogli. Ja sam siguran da će se stvari dalje razvijati dobro i da ste na dobrom putu i da ćete nastaviti biti na dobrom putu pod uvjetom da svatko učini svoj dio posla. Hvala lijepa. Hvala gospodine Uljaniću. Gospodin Ručak ima riječ. Hvala lijepa. Želim vas e, pozdraviti gospodine predsjedniče parlamenta i želim nastaviti e, u istom duhu. Vi ste E, kao što ste vidli danas iz naše rezolucije i osobito na temelju e, broja glasova koje je dobila, e, mi smo rekli jasno da Albaniji na njezinom putu prema Europskoj uniji i dalje ćemo mi svi davati tu podršku ne samo moj klub zastupnika nego i sve drugi klubovi zastupnika i političke skupine. Spomenuli ste jednu riječ, a to je inkluzivnost, dakle uključ uključivanje, dakle ne samo unutar parlamenta, znači uključivanje i oporbe uz e, stranku na vlasti, e, dakle bez obzira tko je na vlasti, a tko je u oporbi, ono što je potrebno je suradnja i uključivanje. Ono što je također važno je e, uključivanje civilnog društva, dakle samih građana, naroda, jer e, vlast je izabrao narod, vlast je izraz volje naroda e, i vrlo je dobro dakle, da konsultirate ne samo političke stranke, nego i civilno društvo. U tom smislu ja e, demonstracije i reakciju vlade ne smatram čudom. Ja bih rekao da to samo pokazuje sve veću zrelost kako društva, tako i političkih vođa. Dakle, ponavljam, to su doista dobre vijesti i e, pokazatelji, dobri pokazatelji. E, suradnja je potrebna, spomenuli ste rezoluciju, dopustite mi da vam čestitam. U e, rezoluciji je rečeno, a i sami znate što dalje trebate činiti, na, polju pravosuđa, borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala, jer to je važno ne samo za proces e, pristupanja Europskoj uniji, nego i za funkcioniranje države e, i za funkcioniranje gospodarstva u Albaniji. Dakle, bitno je da se koncentrirate na razvoj gospodarstva. Albanija je na dobrom putu ima mnogo mogućnosti Dakle, ja sam siguran i uznam se u to da ćete iskoristiti te mogućnosti i e, da će se zemlja dalje razvijati. Međutim, dopustite da spomenem još jedan još jednu mogućnost na koju biste se vaša zemlja i e, vi kao predsjednik parlamenta mogli koncentrirati, to je regionalna suradnja. Dakle, e, Crna Gora pregovara, Srbija će također uskoro početi pregovarati, postoji živ dijalog između Beograda i Prištine na Kosovu smo već imali drugi e, krug izbora, prošli i se je prošlo vrlo glatko, dakle mislim da postoje dobre e, mogućnosti za regionalnu suradnju i možda biste vi kao predsjednik parlamenta mogli odigrati vrlo pozitivnu ulogu e, u tome. Mi ćemo vam sigurno pomoći u tom procesu i naravno Mm, mi bismo naravno željeli da Albanija dobije status zemlje kandidatkinje, to e, je naša poruka kad e, budemo razgovarali s našim kolegama u nacionalnim parlamentima. Dakle, to nije kraj puta, nego početak, ali e, mislim, svi smo svjesni toga da će biti poteškoće, da su potrebne reforme i neka poboljšanja. Mi to znamo, vi to znate, ali to se može sve dalje e, raditi tijekom pregovora. Dakle, naša poruka je da želimo da se, e, po našem mišljenju, što se prije započne s pregovorima, to bolje. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Kacin. Hvala gospodine predsjedavajući, gospodine predsjedniče, vaša vele veleposlaniče. Drago mi je što ste opet ovdje, ovaj put u e, nove funkciji Dakle, kao predstavnik parlamenta vi ste čovjek broj dva u državi, dakle imate vrlo važnu ulogu. Znam da nećete biti samo promatrač, nego igrač e, i kao prvo postoji potreba za demokratizacijom u Albaniji e, za jednim tranzicijskim procesom pri čemu će uloga parlamenta biti ojačana. Mm, trebalo bi e, pojačati i ulogu Europskog parlamenta kako bi se ubrzali ti procesi. Ja vjerujem da je vaša uloga iznimno važna kako bi ljudi shvatili što i kako treba učiniti. E, uključivanje počinje u parlamentu, inkluzija, dakle e, oporba treba preuzeti svoj dio odgovornosti, ne samo protiviti se i stvarati buku. Albanija je izgubila mnogo vremena. Mi smo čekali, bili smo strpljivi i evo tu ste ponovo, vratili ste se. Ja vas molim da učinite što god je u vašoj moći, a uvjeren sam da ćete to učiniti. Sve što su moje kolege već spomenuli. Na početku ste rekli, sve što ste vi rekli u svom uvodnom izlaganju bilo je vrlo uravnoteženo i upravo to od vas i očekujemo i hvala vam na tome. Ali s druge strane, htio bih podvući zapravo pozdraviti vaše ambicije u svojim, na svojim prošlim e, funkcijama vi ste doprinijeli tim pozitivnim promjenama ali u svakom slučaju nam je zbilja potreban, e, potrebna jedna budilica za Makedoniju, to je vrlo važno. Albanska manjina tamo, dakle oni moraju biti konstruktivni E, sudionici u tim procesima. Govorim ne samo o pristupanju Makedonije Europskoj uniji, nego i o demokratizaciji Makedonije. E, tu neće biti e, bitnog napretka i velikih promjena što se tiče statusa Makedonije ako se to ne dogodi. Dakle, e, ja vjerujem da vi tu također možete biti vrlo kreativan e, sudionik tih procesa i pomoći im. Dakle, mi gledamo Albaniju kao jednog konstruktivnog igrača trenutno. E, imamo jedan vrlo aktivni trokut Beograd, Podgorica, Priština i htjeli bismo uključiti Albaniju u taj jedan pozitivni potres u regiji vrlo mi je drago vidjeti vas ovdje i e, molim vas da nam češće dolazite u posjet e, to, je, to će biti plodonosno ne samo za vas, nego i za nas kao odbor za vanjske poslove i za sve naše institucije. Hvala lijepa. Hvala gospodine Kacin. A sada gospodine predsjedniče imate e, pet minuta da odgovorite na posljednja pitanja i time završite ovaj sastanak. Hvala lijepa. Htio bih zahvaliti svima vama, gospodine Kukan, Vuljanić, e, Ruček, e, cijenjeni gospodine Kacin, na komentarima i primjedbama koje ste iznijeli. E, želim vam zahvaliti na podršci koju ste dali Albaniji i našem procesu integracije Također ste aktivno e, podržali rezoluciju koju je upravo usvojio odbor AFET. E, bili ste u prošlosti e, kritični jer smo imali više problema, sada ste mnogo pozitivniji jer je Albanija postigla pozitivne rezultate proteklih mjeseci. Želim podvući primjerice da je posljednja rezolucija u našem parlamentu usvojena jednoglasno bila inicirana od strane oporbe. To je bilo vrlo pozitivno, dakle oporba je bila vrlo aktivna i a to znači da je suradnja postala opipljiva, dakle ne želim to ponavljati. To znači da je evropska integracija nacionalni cilj za sve nas. Svi znaju vrlo dobro da su na prošlim izborima albanski građani glasali e, sa velikom odgovornošću i e, odbili nacionalističke tendencije time što su glasali za stranke koje podržavaju europski projekt naše zemlje. Mi znamo naše probleme, svjesni smo ih i ovo što ste spomenuli e, također mi e, e, primjećujemo problematike i bavimo se njima kako u bilateralnim odnosima tako i u multilateralnoj suradnji. I doista nam je stalo da E, svaki dan e, isporučujemo opipljive rezultate. Ne samo na razini e, odluka. Bez obzira kakva odluka bude donešena na vijeću, mi ćemo svaki dan činiti sve više i više, jer to je naša odgovornost prema našim građanima u prvom redu. Mi ćemo nastaviti ići tim pravim putem baviti se sa tih pet prioriteta i preporuka. Također, taj dijalog na visokoj razini između Europske komisije i Albanije će se nastaviti kako bi se postigao napredak i kako bi se garantirao kontinuitet tog procesa. Također želim vam reći da je postupak proširenja Europske unije nešto što ima transformativnu moć e, i za povezivanje Albanije sa Makedonijom, Srbijom, Kosovom, Crnom Gorom, također Bosnom i Hercegovinom i drugom zemljama. I mi ćemo nastaviti ići tim smjerom. Albanija će biti u budućnosti još aktivnija. Ja sam se susreo sa predsjednikom e, francuskog parlamenta nedavno oni su formirali radnu skupinu za suradnju sa albanskim parlamentom također predsjednik vlade Rama je pardon, ovo malo prije je bila riječ o srpskom parlamentu. E, dakle, predsjednik e, vlade Rama će posjetiti Beograd i sudjelovati u procesu približavanja između Beograda i Prištine jer smatramo da je to vrlo važno i e, da popravlja imidž cijele regije kako za Europsku uniju tako i za investitore. A za nas je vrlo važno da se imidž naše regije promijeni on se već promijenio dosta u usporedbi sa prošlošću. Mi surađujemo sa svim zemljama u regiji na borbi protiv e, organiziranog kriminala i trgovine ljudima i nastavit ćemo sa tom suradnjom jer smo svjesni da time stvaramo pozitivni imidž, pozitivnu sliku naše regije i e, pomaže nam ne samo da se pridružimo Europskoj uniji, nego će i ohrabriti investitore da investiraju E, svoj kapital u našoj regiji u buduće sve više i više, a to je naravno bitno za gospodarski razvoj naših zemalja, za stvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje naših ljudi i postizanje višog životnog standarda. Dakle, želio bih vam e, e, vas uvjeriti da ćemo učiniti sve što je u našoj moći, da ćemo nastaviti surađivati s vama kako bismo uspjeli E, nastaviti ići ovim pozitivnim smjerom kojim smo e, krenuli nakon izbora u lipnju 2013. Što se tiče inkluzivnosti, to su naši ključni prioriteti, e, ne samo ključne riječi i mi ćemo nastaviti tim putem jer podlačim evropska integracija je nacionalni cilj za našu zemlju. Hvala vam lijepa, mi računamo na vas e, u buduće. Hvala gospodine predsjedniče. Kao što ste vidjeli ovdje imate samo prijatelje i mi bismo vam htjeli dati savjet kao što su i kolege rekli da taj pozitivni politički razvoj mora biti održiv i politička suradnja i taj duh dobre političke suradnje se treba nastaviti i u budućnosti. Želimo svako dobro vama i Albaniji. Hvala lijepa što ste danas bili s nama. Dragi kolege, ovim zaključujem posljednju točku dnevnog reda našeg jutrašnjeg sastanka. Želim vam svima dobar tek.